Buenos días. Vamos a comenzar la sesión de nuestra subcomisión. Dobar dan, dobro jutro svima. Dobro nam došli na ovo saslušanje. Najprije želim reći da smo prošli tjedan u Strasburu usvojili tri rezolucije o kršenjima ljudskih prava. Prvo o slobodi medija izražavanja u Kazahstanu, drugo o slučaju Đulija Rađenija u Egiptu, te treća o situaciji u Kongu. Osim toga, parlament je prošli tjedan usvojio rezolucije o situaciji u Eritreji, o bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji, o Crnoj Gori, te o situaciji u e, Siriji. Mm, nakon toga je uslijedila komunikacija Europske komisije o pokretanju Europskog programa za migraciju. Sa nama je bio i gospodin Filippo Grandi, on je novi visoki povjerenik UN za izbjeglice. I njegov je govor i rasprava na plenarnoj sjednici su bili vrlo značajni budući da se to sve održalo jedan dan prije dogovora između Europske unije i Turske, čiji se zadnji detalji moraju dogovoriti na sljedećem samitu. Zatim dobili smo poziv e, veleposlanstva iz Kine da posjetimo Kinu sljedećih nekoliko mjeseci. To je gotovo povijesna e, informacija, podatak, s obzirom na to da naši zastupnici iz našeg odbora do sada nisu mogli putovati u Kinu, tako da mislim da je to dobra E, vijest i pokušat ćemo se organizirati da odemo na to putovanje. Danas ćemo govoriti o ljudskim pravima imigranata u zemljama porijekla i tranzitnim zemljama. S nama su danas pravobranitelji part istočnog partnerstva i e, zemalja Zapadnog Balkana koji će govoriti danas poslijepodne. A jutro ćemo započeti sa izlaganjem o jednoj studiji koju smo naručili još prije nekoliko mjeseci. Riječ je o studiji koju je pripremio gospodin Samuel Kogolati o migrantima u sredozemlju te zaštiti njihovih ljudskih prava. Program za migracije je prioritet za naš odbor i za mnoge druge odbore u parlamentu i zato smatram da je bitno da najprije čujemo okvir te studije Gospodin Kogolati radi za katoličko sveučilište u Levenu. I ja mu želim zahvaliti na njegovom radu koji je zasigurno vrlo zanimljiv i hvala mu i što je došao. Tako da mu eto dajem riječ. E, izvolite, možete početi. Honorable Chairperson, uh, dear members of uh, the... Uvažena predsjedavajuća, dame i gospodo, Hvala vam puno što ste me pozvali danas da vam govorimo o ideji, o, idejama koje smo razvili u studiji koju je zatražio vaš e, odbor. Studija je pripremljena u suradnji sa još dva e, kolega iz e, sveučilišta u Levenu. Studija, naslov studije je su migranti u, u Mediteranu i zaštite ljudskih prava i prema radnim uvjetima Ovdje, ćemo, smo govorili o ljudskim pravima i u njihovim zemljama porijekla i nakon što napuste svoje zemlje. Ovaj, ovaj izvještaj pokazuje da je 2016. jako puno ljudi e, poginulo u moru. 3700, više od 3700 ljudi je poginulo u sredozemlju. Danas je sredozemlje E, najopasnija regija za migrante. Izvještaj smo pripremili i zbog sve većeg broja prelaska mora. Preko jednog milijuna ljudi Dakle, to je bilo 2015. E, gotovo 20 puta više nego 2014. Samo ovaj tjedan je došlo više od samo ove godine je došlo više od 250 tisuća ljudi, a 455 ih nestaje ili je poginulo. Zašto se ovoliko ljudi odlučuje na prelazak Mediterana? Push faktori koje tjeraju imigrante da napuste svoju zemlju porijekla su e, posve jasni u sadašnjim krizama. Progoni i sukobi. Ako pogledate statističke podatke, 41% migranata dolazi iz Sirije, 27% iz Afganistana i 16% iz Iraka. Sve su to zemlje koje su u ratu i naravno to objašnjava zašto će većina tih izbjeglica moći e, dobiti status izbjeglica jednom kada dođu u Europsku uniju. Pitanje koje mi postavljamo u izvještaju je malo drugačije. Pitanje je sljedeće imaju li te izbjeglice ti ljudi prava i prije e, nego što krenu na put drugim riječima jesu li europska unija i zemlje članice moraju li ispunjavati nekakve obveze prema tim migrantima, migrantima dok ti ljudi još nisu došli u europsku uniju i to je glavno pitanje ovog izvještaja ovdje e, koristim pojam migranti u najširem mogućem smislu i tu mislim na sve izbjeglice na sve tražitelje azila sve migrante, sve koji e, pokušavaju doći do europske unije tako što prelaze sredozemlje europska unija bi prema svim izbjeglicama azilantima i migrantima trebala postupati dostojanstveno bez obzira na njihov e, pravni status to je glavna pretpostavka naše studije Prvi, prvo ključno načelo je zabran, načelo zabrane mm, protjerivanja. Što je to? Članak 33 Konvencije iz 1951. koja se odnosi na zaštitu izbjeglica kaže da ni jedna zemlja potpisnica ne smije izbaciti ili protjerati izbjeglicu Uh, u teritoriji zemlje gdje bi život izbjeglice bio ugrožen. Zatim migrante štiti i čitav niz uh, međunarodnih i regionalnih uh, instrumenata za ljudske prava. To je recimo Europska, unija, Europska konvencija za ljudska prava i konvencija o temeljnim pravima. Obje konvencije štite prava migranta na život i dakle štite im pravo da se ne smiju protjerati. Ključno pitanje ovdje je Jesu li ta načela za zaštitu ljudskih prava, moraju li se provoditi i izvan zemalja Europske unije, na primjer u kontekstu operacija Frontex koje se provode na otvorenom moru ili u teritorijalnim vodama trećih zemalja, poput recimo Turske ili Libije. Dakle, u trenutku u kojem migranti još uvijek nisu došli do Europske unije tu govorimo o ekstrateritorijalnoj provedbi e, ljudskih prava. E, znamo, dakle, da to naravno treba provoditi na našim teritorijama, teritorijima ali u ovoj stadiji pokazujemo da e, to nije jedini kanal i da se instrumenti za zaštitu ljudskih prava mogu primjenjivati izvan teritorija poput recimo konvencije europske unije o zaštiti ljudskih prava prema e, sudskoj praksi suda u strasbourgu jurisdikcija se može uspostaviti kada e, država provodi kontrolu nad određenim područjem ili kada e, nadležna tijela provode kontrolu nad pojedincem evo dva primjera Razmislite o e, pushback operaciji. E, talijanska obalna straža presreće oko 200 e, imigranata iz Somalije i Eritreje u libijskim vodama. I talijanska obalna straža izbjeglice šalje natrag u Libiju bez da ih pokuša identificirati ili proučiti njihov slučaj migranti se vraćaju libijskim nadležnim tijelima i to u ime e, takozvane borbe protiv nezakonite migracije. E, postoji presuda iz 2012. Mm, Europskog suda za ljudske prava i to je dakle konkretan slučaj. Tada je sud odlučio da kad god država kroz agente koji djeluju izvan samog teritorija i provode kontrolu nad pojedincom, da je država ima obvezu da osigura tom pojedincu e, njegova prava i slobode. A s obzirom na to da je talijanska obalna straža u ovom slučaju vratila izbjeglice u Libiju gdje se suočavaju sa mogućnošću da budu mučene ili da budu deportirane u Eritreju ili Somaliju. E, dakle, u tom slučaju sud je ocijenio da je e, Italija kršila mm, članak tri konvencije o ljudskim pravima. Drugi Primjer je još kontroverznije pitanje. Što se događa ako migranti u brodovima se utope prije nego što uđu u europsku uniju a nijedno plovilo e, zemalja članica europske unije nije bilo prisutno u trenutku potonuća u tom slučaju uspostavljanje nadležnosti se može definirati na, e, na temelju teritorijalnosti ili kontrole pojedinaca no, neki pravni stručnjaci smatraju da su se smrti mogle dogoditi i u onim dijelovima koji su pod eh, jurisdikcijom Europske unije zato što je to rezultat eh, eh, politika koje ne dopuštaju siguran ulazak izbjeglica u Europsku uniju. To je funkcionalni pristup prema Europskoj konvenciji i Europski sud za ljudska prava smatra da u iznimnim slučajevima Djela koja čine zemlje potpisnice izvan svojih e, teritorija, to može značiti dakle da one imaju nadležnost. Mogli bismo reći da barem pozitivne e, obveze koje se odnose na pravo na život, da se to treba ispoštovati. Zatim obveza da se provede istraga o smrti e, na moru, to jesu obveze zemalja članica. To uh, the core uh, of our study, uh, what was actually asked. Uh, A sada dopustite da se osvrnem na našu studiju koja je zatražena. Dakle, procijenili smo učinak politike, europske politike za migracije. Kao što znate, povećao se broj prelazaka sredozemlja i nakon toga je Europska unija povećala broj mjera kako bi upravljala migracijskim tokovima. Europa je kao prvo istaknula da šengenski da se šengenski prostor mora koncentrirati na kontrolu i upravljanje vanjskim granicama. U našoj smo studiji pokazali da to osiguranje granica, zaštita vanjskih granica Europske unije e, ne znači i zaštita prava migranata. Kada je Frontex uspostavljen 2004. nije bilo mehanizama za zaštitu ljudskih prava, za načelo zabrane protjerivanja se uopće nije spominjalo u uredbi o Frontexu. E, to se naravno smatralo problemom i s obzirom na široku kritiku operacija Frontexa, uključujući u ovom parlamentu, e, mandat Frontexa je revidiran u e, uredbi 1168 iz 2011. Nova uredba o Frontexu traži od agencije da educira mm, sve svoje djelatnike, da uspostavi mehanizam kojim se e, nadzire poštivanje ljudskih prava da se uspostavi suradnja sa nevladinim udrugama i međunarodnim e, organizacijama poput UNHCR-a i da se imenuje e, službenik koji će biti zadužen za praćenje e, poštivanja ljudskih prava u samoj agenciji. Uredba 656 iz 2014. je definirala pravila za definiranje vanjskih granica u kontekstu Frontexovih operacija novom uredbom se želi stati na kraj e, dakle tim pushback operacijama i uvodi se jasna definicija što zapravo znači zabrana protjerivanja u kontekstu Frontexovih operacija i detaljno se opisuje postupak koju e, djelatnici moraju služiti kada, e, kada pronađu migrante na moru ali u trećoj zemlji. Dakle, obje te uredbe, 1168 i 656, predstavljaju korake u pravom smjeru, no nisu savršene. Još uvijek postoje problemi. Uredba 1168 još uvijek izaziva brojne bojazni o poštivanju ljudskih prava i ja bih spomenuo ovdje dva slučaja. E, Ko prvo, nova pravila je teško provoditi u praksi. Znamo da e, nevladine udruge i dalje izvještavaju o pushback operacijama koje provode partneri frontokse Recimo, jedan dio operacije Poseidon um, uz granicu sa Turskom, a svi znamo koliko je situacija kritična. Isto tako znamo da preporuke službenika za ljudskih prava nisu e, obvezujuće. Drugo, ne postoji mehanizam za podnošenje pritužbi u slučaju kada sam Frontex krši ljudska prava. O tome smo čuli izvješće između ostalog i na Skupštini Vijeća Europe i e, od europske pravobraniteljice. Uredba 656 također nije savršena. U uredbi se migrantima ne nudi pravni lijek protiv odluke o zabrani protjerivanja. Prijedlog komisije za novu graničnu i obalnu agenciju za graničnu i obalnu stražu uključuje takav mehanizam pritužbe uredba još nije usvojena ali ja mislim da je to e, pozitivan korak kojeg moramo ovdje istaknuti vanjski nadzor i kontrola granica to je zadatak Frontexa. Ali osim toga predviđene su i vojne operacije protiv krijumčara u Sredozemlju. Humanitarna operacija pokrenuta je krajem 2015. Zatim e, Vijeće UN-a je usvojilo svoju rezoluciju također krajem e, godine koja E, nalaže zemljama Europske unije da kontroliraju i e, da kontroliraju vozila koja se, to plovila koja se koriste za krijumčarenje migranata. Rezolucija se e, ograničava na kontrolu plovila u otvorenom moru, a ne i u libijskim teritorijalnim vodama. Naravno, glavni cilj je da se zaustave krijumčari koji posluju, koji pardon, djeluju mm, na sredozemlju, no u izvještaju smo mi nastojali objasniti da ova operacija može mm, predstavljati ozbiljne slučajeve kršenja ljudskih prava. Kao prvo pravo zabrane protjerivanja, pravo migranata da žive u zemlji u kojoj žele, te naravno pravo da, e, migranata da traže azil. I izvješća o specifičnim kršenjima ljudskih prava Nevladine udruge su izrazile svoju zabrinutost da uništavanje brodova krijumčara tjera migrante da traže još opasnije puteve za dolazak u Europsku uniju. Još jedan važan aspekt eh, migracijske politike koji ima eh, učinak na prava migranata je vanjska suradnja Europske unije sa trećim zemljama, tranzitnim zemljama ili zemljama porijekla. Znamo da e, je Turska prošli tjedan pokazala spremnost da se provede akcijski plan koji je usvojen u studenom 2015. Znamo da novi nacrt dogovora koji je trenutačno na e, stolu i o kojem će se razgovarati sutra i u petak definira da će e, Turska uzeti natrag sve migrante koji će nezakonito pokušati prijeći u Europsku e, uniju u zamjenu za financijsku pomoć. Znam da ste u vašem odboru već izrazili veliku bojaznu da e, Europska unija nije dobro pripremila ovaj dogovor, a što se tiče ljudskih prava jasno je da ovakav dogovor donosi tri prijetnje. Kao prvo, e, prebacujemo odgovornost za izbjeglice na treću zemlju koja nema dobar sustav azila, koja ne može dati e, azil e, Sirijancima, Afganistancima i Iračanima. Kad je reč o Turskoj, još bih vas podsjetio Turska je ratificirala konvenciju, ali je e, uz zadršku e, da neće prihvaćati određene skupine izbjeglica. Druga, drugi neobvezujući obvezujuće obilježje čini vrlo teškim uključivanjem e, mehanizma za ljudskih prava i bilo kakvih drugih e, mjera odgovornosti. I treće, kad govorimo o novom akcijskom planu između Europske unije i Turske, međunarodno pravo zabranjuje bilo kakvo e, masovno protjerivanje i masovno vraćanje i to stoji i u konvenciji Europske unije o ljudskim pravima. Svaki e, migrant mora imati pravo podnijeti zahtjev za azil u Europskoj uniji. Stoga, s obzirom na našu procjenu učinka, na kraju e, izvještaja smo iznijeli čitav niz specifičnih preporuka. I ovdje bih iznio četiri preporuke. Pozivamo Europski parlament da osigura sigurne i zakonite puteve prema Europskoj uniji kako bi migranti mogli zatražiti azil u Europskoj uniji. Zatim u skladu sa preporukom pravobraniteljice, Frontex mora uspostaviti unutarnji sustav za rješavanje pritužba kako bi agencija mogla rješavati slučajeve kršenja ljudskih prava. I tu znam da je došlo do pozitivnih razvoja mm, u prijedlogu komisije uspostavi nove agencije za graničnu i obalnu kontrolu. Zatim, vojne operacije Europske unije moraju voditi računa o migrantima i Europski parlament može reći da bi uništavanje poslovnog modela e, krijumčara moglo navesti migrante da se okrenu još opasnijim i riskantnijim putevima. I na kraju tražimo od Europskog parlamenta da e, poštivanje ljudskih prava bude preduvjet za bilo kakav oblik suradnje sa trećim zemljama. Dame i gospoda, evo sada dolazim do e, zaključka. Ono što je proizašlo iz naše ocjene politika Europske unije je složena slika. S jedne strane ne možemo reći da su e, odredbe za zaštitu ljudskih prava uključene u gotovo sve instrumente e, suradnje sa e, trećim zemljama no s druge strane provedba praćenje kontrola su problematična područja bez odgovarajućih e, mjera za poštivanje odgovornosti i mehanizma za pritužbu teško je da ćemo imati potpunu provedbu svih tih propisa u svim fazama izbjegličke krize. Danas više nego ikada glavni cilj europskih politika jest zaštita vanjskih granica protiv takozvane e, nezakonite migracije, a ne razvoj a ne samo razvoj efektnih strategija da se zaštite ljudi na moru i da se zaštite prava migranata. Um, sklopljena su partnerstva, sporazumi o partnerstvu sa trećim zemljama koje imaju loše, uh, um, koje u principu ne poštuju ljudska prava. Europskoj uniji treba poslati jasan signal da dodatno e, unaprijedi svoje politike kako bi se osigurala osnovna prava migranata. panel Hvala vam. Gospodin Kogolanti će ostati sa nama, tako da možete kasnije, mm, imat ćete kasnije priliku postaviti mu pitanja o njegovoj studiji. Mislim da je njegova studija vrlo korisna. Nastojat ćemo poslušati preporuke, neke smo već e, provjerili i vjerujem da će nam biti vrlo korisne u sljedećih nekoliko mjeseci. Jer mislim da se ova kriza neće brzo riješiti, vjerojatno niti nakon sutrašnjeg sastanka vijeća. Sada ćemo čuti izlaganje ostalih e, stručnjaka. U ovom dijelu saslušanja ćemo analizirati glavne uzroke migracije, dakle što je ono što tjera migrante iz svoje zemlje i što ih tjera na tako opasan put. Koji su njihovi razlozi zašto dovode u opasnost svoje živote i živote svoje djece kako bi napustili zemlju. Pozdravljam gona Kesslera. On je službenik zadužen za politike u jezuitskoj organizaciji za pomoć izbjeglicama, te pozdravljam i gospođu Luizu Roland Gosselin iz organizacije Lječnici bez granica iz Belgije. Najprije ću dati riječ gospodinu Kessleru, imate deset minuta, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice, dame i gospodo, poštovani zastupnici Europskog parlamenta. Hvala na pozivu. Meni je donekle teško raspravljati o pitanju migracija u ovih deset minuta koliko sam dobio. Stoga bih s vama želio razmijeniti nekoliko razmišljenja iz motrišta organizacije, vjerske organizacije koja radi sa e, izbjeglicama i drugim migrantima. Već ste upoznati sa mandatom i e, problemom e, prema Eurostatu Ukupno 1,3 milijuna ljudi zatražilo je međunarodnu zaštitu u 28 e, država članica tijekom 2015. godine. Ono što se rijetko spominje pritom jest e, broj takozvanih da je broj takozvanih zakonitih migracija mnogo viši. Za 2014. Najnovije e, statistike Eurostata pokazuju ukupno 17,8 milijuna legalnih useljavanja i dozvola boravka, a među njima 2,9 milijuna osoba došlo je iz razloga obavljanja aktivnosti za koje su plaćeni što god da to bilo. Stoga, velika većina migranata koja dolazi u Europu su gospodarski, ekonomski migranti koji ulaze u Europsku uniju legalno, zakonito, s dozvolom. Znači, govorimo o tome da većina migranata, najveća većina dolazi iz ekonomskih razloga i to zakonito. No, e, posvetit ću se sada prisilnim, takozvanim prisilnim migrantima, znači osobama koje traže zaštitu u Europi. Moj kolega je nedavno u Italiji e, upoznao jednu Somaliku, Jasmin, koja je 19 godina i koja je morala pobjeći iz svog doma u Somaliji kako bi izbjegla neželjene udvaranje člana e, Al-Shabaab terorističke skupine. E, nije bilo opcija reći ne tom čovjeku i ona je rekla netko iz al shabaaba je želio e, se vjenčati za jednu moju prijateljicu i njezin otac je rekao ne. A i temeljem toga i otac i kćer su ubijeni. Jasmin je e, krenula na strašno rizično putovanje u Europu koje je odvelo preko Sahare i Libija što su zapravo zamke smrti za izbjeglice. To putovanje je bilo posebno teško za Jasmin E, s obzirom da je prije dvije godine kada je bila uhvaćena u nekoj unokrsnoj vatri u, e, u Magadišu između vojske i Alšababa, mnoge su bile ozlijeđene u tom, u toj, e, u tom sukobu. Većina prisilnih migranata koji dolaze u Europu dolaze iz zemalja rastrganim ratom, kao što je Somalija, Irak ili Afganistan. Oni bježe od nasilja, od ozbiljnih kršenja ljudskih prava u zemljama kao što su Eritreja ili Sudan. Neki od njih bili su žrtve ozbiljnih kršenja ekonomskih, društvenih i kulturnih prava, kao što je to slučaj sa Romima u Srbiji. Oni često trebaju ići u Europu gdje traže zaštitu i sigurnost jer nigdje drugdje nisu sigurni. Jasmin je e, bila e, pretučena kada je pokušala pobjeći iz jednog mjesta u Libiji gdje su je zadržali. Tamo je provela osam mjeseci zatvorena i puštena je tek e, kada je došlo izaslanstvo međunarodne organizacije koji su otkrili da ona krvari, da je bljeda i uspjeli su je izvući. Ili uzmite slučaj mladog Sirica e, o kojem je izvijestio Amnesty International. On je pobjegao iz Sirije u prosincu 2012. i otišao u Jordan. U studenom 2015. odlučio ići u Tursku jer e, mislio je da njegove sestre koje su ostale bez roditelja, a žive u Siriji, mu se možda tamo mogu pridružiti. No, zadržali su ga na dolasku u Istanbulsku zračnu luku 9. studenog 2015. Turska tijela pokušala su ga poslati nazad u Jordan sljedećeg dana, navodno zato što je koristio lažne isprave, no on je rekao da želi zatražiti azil u Turskoj. Zatim su ga odveli u jednu prostoriju na zračnoj luci u kojoj on od tada boravi, u kojoj su ga zadržali. Znači drže ga u jednoj prostoriji bez prirodnog svjetla i ta umjetna svjetla su stalno upaljena. E, on e, je navodno odbio medicinsku pomoć koja mu je potrebna a držanje, njegovo držanje u takvom prostoru u jednom dužem periodu vremena, u ovom slučaju od 9. studenog 2015. može se nazvati e, okrutnim, nečovječnim i ponižavajućim postupanjem. Koji je odgovor Europske unije na ovakve tragedije? Komisija i države članice poduzimaju sve napore kako bi organizirale blisku suradnju upravo s onim vladama koje, e, su, koje krše ljudska prava, bilo da se radi o eritrejskoj ili sudanskoj vladi u kontekstu kartumskog procesa. Usput bude rečeno, e, sudanski predsjednik Omar al-Bashir i dalje je na listi osoba traženih od strane Međunarodnog kaznenog suda. Ili ako govorimo o turskoj vladi koja, koju se sada poštuje kao čuvar vrata Europe i koja drži te izbjeglice dalje od Europe pod svaku cijenu. Europska unija i njezine države članice su u opasnosti da izdaju svoje vlastite ključne vrijednosti i norme. Postoje alternative tim politikama. Europski vođe trebaju razmisliti o otvaranju više zakonitih i sigurnih ruta za prisilne migrante. Ne govorim o više mogućih, e, više mogućnosti za radne migracije. Govorim o e, e, načinima da E, prisilni migranti dođu u Europu i zatraže ovdje zaštitu. Neki konkretni prijedlozi već su izneseni. U studenom 2014. nekoliko vjerskih organizacija već je izdalo zajednički politički dokument o sigurnim i zakonitim putevima prema zaštiti u Europi. 2015. parlament već raspravljao o tome, a taj e, dokument poziva na to da se izradi set alata to je nešto što mi kad govorimo o setu alata e, onda i svi drugi počinju govoriti o setu alata Uglavnom taj set alata treba ispuniti konkretne potrebe različitih skupina ljudi koji su prisiljeni pobjeći od rata, um, nasilja, političkog progona i drugih kršenja ljudskih prata. Među alatima u tom setu uh, je i veći broj mjesta za uh, relokaciju, za relokaciju izbjeglica koji su već prepoznati od strane UNHCR-a. I još jedan je e, olakšanje ujedinjenja obitelji, širi koncept obitelji koji bi trebao uključiti ne samo najbliže najužu obitelj već i rodbinu. Uz te mjere za neke skupine prisilnih migranata bi metoda zaštite mogla biti i humanitarna viza, gdje ondje gdje osoba može pristupiti veleposlanstvu ili konzulatu države članice, bilo u zemlji porijekla ili u tranzitnim zemljama, mogla bi im se osigurati viza kako bi mogli doći do te države nakon što ponositelj vize dođe u zemlju odredišta, uslijedio bi uobičajeni postupak azila. Izdavanje humanitarnih viza po ovom modelu ne bi smjelo ovisiti o pozitivnoj ocjeni ishoda njihovog postupka. Također snažno preporučujemo da se uzme u obzir privremeno ukidanje e, zahtjeva za vizama za određene skupine. To bi omogućilo osobama koje traže zaštitu da sigurno putuju, i da potroše svoj novac na običajna sredstva e, putovanja, a ne da plaćaju krijumčare. Zakonite osnove za te prijedloge već se mogu pronaći u postojećem e, zakonodavstvu. Evo, dali su mi još dvije minute. U svakom slučaju e, zakonite, zakonite osnove za te predloge e, već postoje u postojećem zakonodavstvu Europske unije. Mi ne pozivamo na nikakvu revoluciju, već na korištenje onoga što je već e, uspostavljeno. Svi ti postojeći elementi trebali bi se dodatno razviti i, i činiti jedan sveobuhvatni niz zakonskih odredaba i politika. Tek tada bi Europska unija e, živjela svoje vlastite standardne i vrijednosti. Hvala. Hvala. Tiene la palabra entonces ahora... A sada riječ ima gospođu Louise Roland Goslan iz Liječnika bez granica. Hvala. Koji god da su uzroci migracija, e, to je zanimljivo pitanje za nas, jer mi kao medicinska humanitarna organizacija e, nismo, liječnici bez granica nisu toliko usredotočeni na ta pitanja, Naša misija je pružati pomoć e, na temelju medicinskih i humanitarnih e, potreba bez obzira na razloge zašto ljudi bježe ili njihov pravni status. No ono što je pitanje, glavno pitanje je široka analiza situacije izbjeglica ili migranata u zemlji porijekla a generička pravna terminologija nikad neće u cijelosti odraziti kompleksnost tih migracijskih kretanja, traumu koju su pretrpjeli u svojoj zemlji porijekla i na putu i njihovu zaštitu, e, odnosno potrebu za zaštitom i pomoći. E, individualne priče tih ljudi, njihova ranjivost i progon ne može se razumjeti bez ispravne ocjene njihove jedinstvene situacije. E, ljudi imaju miješane razloge za bijeg, čak i unutar iste skupine, etničke skupine, politike koje se temelje na zemljama porijekla e, mogu biti, navesti prilično na krivi trag i biti opasne. Druga važna točka je da imamo jako malo raspoloživih statističkih podataka i svjedočanstva E, pokazuju da većina ljudi koje dolaze u Europu bježe od situacije intenzivnog nasilja. UNHCR-ova statistika pokazuje da 88% osoba koje bježe u Europu dolaze iz zemalja koje proizvode izbjeglice, to je prva indikacija toga. Među onima koji dolaze u Europu polovica ih je oko Sirije gdje zadnjih pet godina rat potpuno uništio tu zemlju i doveo je do toga da milijuni Sirijaca bježe u inozemstvo. Proteklih osam mjeseci e, je se teže otići iz Sirije jer se ocjenjuje da 2,5 milijuna ljudi je zapelo u okupiranim područjima i oni koji dođu do granica često padaju, e, ostaju tamo u zamci na neki način u Libanonu, Jordanu i e, granice Turske su gotovo potpunosti zatvorene. Dokument o mrtvima i ranjenima u ratu e, pokazuje da žene i djeca predstavljaju 30 do 40% žrtava. To je vrlo visok broj očito civilnih žrtava e, i koje izvan svake sumnje stavlja da su civilna područja infrastrukture ili ciljane ili da se bez ikakve razlike pogađa e, bilo kakve ciljeve u 2015. godini. Podaci pokazuju 23 medicinska, e, e, pripadnika medicinskog osoblja je ubijeno, 58 ranjeno, 63 bolnica i klinika je uništeno, u 94 bombardiranja i 12 ih je potpuno uništeno. U nekim regijama je to još i znači više. Smrt i ozljede su svakodnevna realnost, a pristup osnovnim uslugama se smanjuje. I to je razlog zbog kojeg ljudi napuštaju Siriju. Što se tiče Afganistanaca, oni su druga najveća skupina koja dolazi u Europi. Njihova nedostatak sigurnosti u njihovoj zemlji je glavni razlog za njihov e, bijeg. E, istraživanje koje je provedeno tamo 2013. i 2014. pokazuje da je u proteklih 12 mjeseci otprilike trećina ljudi imala iskustvo nasilja ili je neki njihov e, član obitelji bio izvrgnut nasilju. Jedan od četiri su imali e, prijatelja ili člana obitelji koji su umrli kao rezultat nasilja. 87%, znači velika većina kaže da su nasilja i smrti uzrokovani oružanim sukobom. Jedan od pet ljudi navodi da je član obitelji umro zbog nedostatka pristupa zdravstvenoj skrbi. To je samo u tih 12 mjeseci. Dakle, bez pregleda svih zemalja porijekla eh, eh, ono što naši medicinski podaci pokazuju da izbjeglice i migranti koji dolaze u Europu su izuzetno ranjivi. Otprilike petina naših pacijenata je eh, prijavilo da su bili izloženi nečemu što im je ugrozilo život četvrtina ih je iskusila bombardiranje ili granatiranje i to je jedan, to su neki od razloga što ti ljudi kreću na tako opasno putovanje jer traže zaštitu u Europi. Oni nam vrlo jasno govore da oni to ne bi činili da, da nije zaista potreba da bježe za spasiti svoj život ili da se pridruže članovima obitelji koji su već u Europi. Važno je da neki ljudi koji eh, nisu i eh, možda imali eh, neku pravo na zaštitu, oni su zapravo postali osobe koje imaju pravo na zaštitu zbog eksploatacije nasilja koje su pretrpjeli na putovanju jedan od 125 intervjua koje smo proveli u listopadu 2015. 92% osoba je prijavilo da su bili izravno žrtve nasilja u Libiji. Skoro 100% ih je reklo da su bili svjedoci namjernog nasilja protiv tražitelja azila i imigranata E, tut e, pretučeni, ubijeni, seksualno nasilje. Gotovo polovina ljudi e, su bili u nekoj vrsti pritvora u formalnim ili neformalnim centrima u Libiji, a neki od njih su zatvarani nekoliko puta Dosta političkih rasprava usredotočilo se na jačanje upravljanja granicama u Europi i poboljšanje situacije u zemljama porijekla ili u susjednim zemljama u koje su ljudi izbjegli kao način da se obustave tokovi tražitelja azila prema Europi. Međutim, to je pogrešno na brojne načine. Prvo, humanitarna pomoć ne može se koristiti za e, svrhe upravljanja migracijama. Drugo, nema izravno koleracije između poboljšanja uvjeta u kampovima i ljudi koji ostaju tamo. I na kraju, podaci UNHCR-a pokazuju da 64% sirijaca koji dolaze u Europu dolaze izravno iz Sirije znači poboljšanje kampova u Libanonu, Turskoj ili negdje drugdje neće to promijeniti. Ljudi dolaze na granice Europe i uzroci njihovog bijega relevantni su samo kao dio individualne procjene njihovog prava za zatraže azil. No ni na koji način ne može utjecati na imperativ da se prema njima treba postupati čovječno i poštući njihova prava, njihov dignitet i potrebu za zaštitu. 2015. Eh, liječnici bez granica osigurali su 100.000 tisuća medicinskih savjetovanja izbjeglicama imigranta eh, na plovilima na Mediteranu, Italiji, Grčkoj i cijelom Balkanu. Spasili smo i pomogli smo oko 23.000 tisuće ljudi na moru u eh, razdoblju od 7 mjeseci. Potrošili smo oko 31,5 milijuna eura i mobilizirali 535 djelatnika kako bi odgovorili odgovorili na potrebe izbjeglica i migranata u Europi. 2016. smo spremni nastaviti pomagati i e, svjedočiti e, problemima izbjeglica i migranata u Europi i da šire. Možemo se samo nadati da ih Europa neće iznevjeriti kao što je to učinila 2015. Hvala. Muchísimas Hvala vam. A sada bih čula pitanja naših kolega. Gospođa Rodriguez je e, jedina koja je za sada zatražila riječ. Izvolite. E, e, muito obrigada pelas vossas apresentações. Eu estive a ouvir com cuidado tudo que nos disseram. Algumas... Ja sam pažljivo saslušala ono što ste nam ispričali. Nažalost, e, neke od ovih stvari se evo gotovo svakodnevno događaju. Htjela bih iznijeti nekoliko komentara i postaviti nekoliko pitanja. Moj klub me zamolio da budem izvjestiteljica iz Sjene za izvješće o trećim zemljama i poštovanju ljudskih prava u tim zemljama. Ja sam iznijela određene sumnje u odnosu na taj aspekt, dakle kako jamčiti poštovanje ljudskih prava i dakle u ovoj prvoj fazi kada još imam neke refleksije o tome, suočavam se sa praktičnim pitanjima kao što su kako primiti izbjeglice. znamo da Europa ima taj kapacitet, to do sad nismo učinili jer to nismo željeli. Međutim, tu je prisutan još jedan aspekt, a on je ideološki, dakle kako ih integrirati u društvo, to će možda biti i nešto najteže. Ja dolazim iz zemlje koja je imala E, već posla sa velikim migratornim tokovima, ja dolazim iz Portugala i postavljam pitanje gospodinu Kessleru, postoji li rasprava, e, odnosno ispričavam se, razlika između ekonomskih e, migranata i ostalih migranata. Na filozofskoj razini govorimo o mješovitim tokovima. Govorili ste o prisilnoj migraciji Međutim, teško je ovdje jasno razaznati stvari. Ja sam potpredsjednica Euromeda i ugašen je mikrofon. Ponovno je uključen. Htjela bih znati koje je vaše stajalište, odnosno koju ulogu bi mogla imati delegacija ove vrste. Imamo razne kulturne projekte koji su u tijeku. Međutim, možda bi sada mogli vidjeti koje su potrebe ovih ljudi. E, jučer smo dovršili izvješće, imamo 95 primljenih amandmana. Zanima me mm, na koji način ćemo u stvarnosti uspjeti ostvariti ove rezolucije. Ovdje govorimo o preporukama, ali možda nam nedostaje snage na razini parlamenta da bismo to uspješno primjenjivali. Ne želim se sada baviti Turskom ovim pitanjem svojevrsnog outsourcinga. I evo za kraj jedna refleksija. Mislim da ćemo uspjeti jamčiti poštovanje ljudskih prava u odnosu na gospodarske aspekte. Ono što želim reći je da postoji mogućnost djelovanja na razini e, trgovine, dakle e, trgovinskih odnosa i mislim da bismo se trebali češće koristiti tom mogućnosti. Na koncu spominjali ste ljudsko dostojanstvo, potrebu da se ono poštuje u trećim zemljama. Može li mi netko objasniti na koji točno način? Gracias. Eh, ahora voy Hvala vam, sada ću, eh, nastavit ću, to jest dati ću riječi ostalim kolegama, samo bih htjela prije toga nešto ja komentirati i htjela bih čuti mišljenje naših gosti o tome. Mislim da smo se malo upetljali u detalje prije nego što smo riješili onaj najvažniji problem. Očito je da je došlo do, da dolazimo do velikih promjena. Moramo se tome prilagoditi, moramo organizirati naša društva i potaknuti naša društva da prihvate nove ljude. Jer očito je da će doći do velikih eh, selidba u sljedećih nekoliko desetljeća. Moguće je da će se i riješiti sukob u Siriji, ali još je jako puno drugih sukoba i još je jako puno ljudi koji će se morati seliti i koji će morati bježati od sukoba. Stoga ova mm, politike zadržavanja ljudi su potpuno mm, nedovoljne. Čak i konvencije o zaštiti e, prava imigranata su potpuno stare i zastarjele jer su mm, stvorene prije više od 50 godina u potpuno drugačijim okolnostima. Stoga bismo trebali krenuti sa jednom novom pedagogijom, pedagogijom koja će politički biti vrlo teška, ali istovremeno jako potrebna moderna društva, moderne države će se morati e, priviknuti na ideju da će svoje blagostanje morati dijeliti sa ljudima koji bježe kako bi spasili svoje živote. Osim toga moramo se naviknuti na ideju da e, dobra u kojima mi uživamo, mi na zapadu, da ćemo ih morati dijeliti sa drugima. I naravno to nije politička poruka koja koja se sviđa biračima i zbog toga to niti jedna vlada ne promovira. Svi oni koji krenu u tom smjeru, koji su sude reći nešto u tom smislu, gube izbore. Europska unija je politička unija u kojima imamo demokratske vlade, a demokratske vlade moraju slušati javnost. A očito je da te vlade ne odrađuju dovoljno dobar pedagoški e, posao prema javnosti gubi se ova rasprava. I svi mi koji se bavimo ljudskim pravima neprestano vodimo bitku ako politika različitih vlada ne bude riješila glavne probleme, uspjećemo ostvariti male napretke, ali nećemo uspjeti promijeniti e, kulturu i nećemo uspjeti promijeniti mentalitet e, cijele Europske unije. Stoga mi političari, vi ne, ali mi političari moramo odraditi taj posao. S druge strane, vi morate biti vrlo zahtjevni prema nama, vi morate od nas to tražiti. Vi se time bavite svakoga dana, ali mi to onda moramo prenijeti javnosti. Svi ljudi koji danas prelaze u Europsku uniju svi oni imaju pravo na zaštitu i to kroz e, nekoliko pravnih instrumenata koje ne i to mi ne poštujemo i to je prvi problem. Dakle, prvi problem je taj da ne poštujemo propise. Mnoge su konvencije, mnoge su uredbe koje e, vlade europskih država jednostavno ne poštuju. I trebalo bi razmisliti i o možda nekim sudskim postupcima. osim da se oslanjate samo na savjest društva, morate se osloniti i na političare i od njih zahtijevati konkretne odgovore. Vi ste ti koji koji na neki način odrađujete, odrađujete posao koji ne odrađuje država. Stoga da, imamo humanitarne e, organizacije, imamo akademsku zajednicu, imamo istraživanje i znanost, a tu je i politika koja bi trebala pokazati bolje vodstvo i, ko, i političari koji bi trebali e, biti spremni poduzimati veće rizike jer političari su ti koji moraju e, okrenuti javno mjenje prema konstruktivnom načinu rješavanja problema jer eto, mm, dosadašnji naraštaji su bili zaštićeni onime što su oni prije nas učinili, a mi ovo sada moramo učiniti za buduće naraštaje. Eto, ja sam samo htjela to spomenuti i htjela bih čuti vaše mišljenje. Mišljenje vas koji se bavite znanošću, istraživanjima i vas koji e, radite u e, humanitarnim organizacijama. A sada, gospodin Demesmaker, izvolite. Gospodin Demesmaker. Dank eh, Hvala lijepa. Htio bih eh, zahvaliti naše goste na njihovim izlaganjima. Koliko pogledate razloge, korijene ove do sad neviđene krize, velike dimenzije ove krize, ako nešto nismo vidjeli u nedavnoj povijesti. Kada pogledate dakle korijene ove krize onda shvaćate da to traži ambiciozan, sveobuhvatan pristup. Ne možemo to izbjeći. Moramo gledati izvan naših zemalja moramo preuzeti svoju odgovornost. Evropska, unija to mora učiniti. Mislim da do sad to nije dovoljno činila. Što je s našim međunarodnim trgovinskim ili poljoprivrednim ili ribolovnim politikama? I tako dalje. Dakle, pregovori se nastavljaju sa zemljama u razvoju. Možemo recimo uzeti u obzir male poljoprivrednike, male ribare. Oni od, se, se izlaze, odnosno sele se iz svojih e, mjesta boravka, oni napuštaju gradove, oni se miču prema Europi, a istovremeno e, razvojna pomoć bi nam trebala pomoći i dati neku vrstu oduška. Uzmimo uzmo primjerice Eritreju, mislim da je ovo jako dobar primjer, o tome smo razgovarali u Strasburu. Komisija kaže da egzodus koji dolazi iz te zemlje da nalazi e, svoju, svoj razlog u tamošnjoj gospodarskoj situaciji. Ne znam je li to doista tako, ali to ne može biti jedini razlog. Govorimo o kršenju ljudskih prava. Pa to je prava Sjeverna Koreja Afrike. Tamo je problem kršenja ljudskih prava, a proračun za razvojnu pomoć koji je povećan prošle godine pa mislim da je to krivi pristup. Zato što dajete novac e, onome što se tamo događa, to potpomažete, to će ohrabriti tamošnji režim i to je krivo. Novac koji bi trebao pomoći razvoj ovih zemalja mora biti povezan sa poštovanjem ljudskih prava. E, gospođa Goslen je govorila o kršenju ljudskih prava duž izbjegličke rute, govorimo o Libiji, ali također spominjem, mogli bismo govoriti o Sudanu, mogli bismo govoriti i o Alžiru ili pak Egiptu ono što događa u Libiji je sigurno i mučenje, ljudi su žrtve silovanja, progona kriminalnih skupina, terorista. Pa tko će tu sada preuzeti vodstvo? Kako uopće možemo promijeniti ove stvari u cijelom području Sahare? Moramo shvatiti da su humanitarne politike izuzetno važne, zdrave humanitarne politike Europske unije. To je nešto što bi nam moglo pomoći. Čini se da se često novac ne troši na odgovarajući način. Jedan od dva eura koji se tu uložu ne troši se na učinkovit način. Međutim, prije nego što počnemo uopće spominjati ovaj problem, moramo vidjeti kako poboljšati situaciju u izbjegličkim kampovima, kako poboljšati učinkovitost trošenja novca. Čuli smo da se pokušava poboljšati situacija u tim kampovima. Htio bih čuti nešto više o tome. Moramo investirati više u prihvat izbjeglica u regiji kako bi se poboljšala njihova e, situacija, uvjeti u kojima žive. Vi ste rekli da to neće pomoći, nisam sigurna da li sam vas dobro razumio, što zapravo mislite pod time? Liječnici bez granica, dakle svakako cijenimo ono što radite, radite i sa UN-om i drugim humanitarnim organizacijama, kako možete poboljšati umrežavanje, networking? I dakle situacija u Madaji. Dakle, je li tu bilo koristi od davanja humanitarne pomoći? I pitanje, potom gospodin Kessler je rekao da bi alternativa bila otvoriti zakonite, dakle, rute, zakonite pravce za tražitelja azila. Dakle, ne za ekonomske migrante, ako sam dobro razumio. Gospodin e, Kogolati, vi tu ne radite te razlike, vi govorite o migrantima. Spomenuli ste tek jednom izbjeglice i mislim da ovdje imamo jedan e, temeljni problem iz razlikovanja ovih dvaju kategorija. Dakle, izbjeglice i ekonomske migrante. Tu su velike razlike. U medijima vidimo da se ovi termini jednostavno miješaju. Zasigurno su ovi tokovi miješani i nekim ljudima je doista potrebna pomoć, ali drugi migriraju zbog ekonomskih razloga. I problem je što je ovaj tok ljudi sasvim nekontroliran. Kada govorimo o političkoj pomoći, tu ne razimo na problem. Možete pokazati vodstvo, ali u demokraciji vam je potrebna potpora. A problem je što je potpora na terenu jako tanka. I šteta je što je tako, ali to je rezultat ovog kaosa koji se trenutno događa sí, es que tenemos... Oprostite, vrijeme nam je ograničeno. A i naši gosti moraju odgovoriti na velik broj pitanja koja ste im postavili. Tako da im moramo ostaviti vremena da vam odgovore. A, gospodine Ostrovićius, izvolite. Hvala vam. Evo, sa na Litvanca. Hvala lijepa. E, studija koja je naručena od našeg odbora dolazi u pravo vrijeme. E, podržavam odluku koja je donesena u pododboru da se ona naruči Imali smo dva samita, dakle, jedan 7. E, i 8. ovog mjeseca, drugi 17. i 18. Oni bi se trebali pozabaviti rješavanjem ove izbjegličke krize i moramo vidjeti, odnosno raspraviti koje su to rješenja predložena tijekom održavanja sastanka na vrhu 7. i 8. koje su odluke koje su tamo donesene i ovi nacrti odluka po meni sasvim se kose sa zaključkom koji smo čuli gospodina Kogolatija i rezultatima njegove studije. I zato bih ga htio pitati kao stručnjaka misli li on da vijeće Evropska unija ima dovoljno kvalificiranih pravnih stručnjaka da predlože ovakve odluke koje se tiču e, masovnog e, protjerivanja ili daju ekskluzivna prava trećim zemljama. Valje imati na umu da ove treće zemlje nisu ratificirale jako, e, nisu ratificirale Ženevsku konvenciju i s njom povezane protokole sa susjednim zemljama, dakle, da li ima tamo dovoljno pravnih stručnjaka i što će se dogoditi, dakle, 17. i 18. ožujka. Ukoliko odluke vijeća budu jednake, dakle, budu se kosile sa međunarodnim pravnim normama. Dakle, ovo je moje prvo pitanje. Drugo pitanje se tiče financiranja politika migracija. Možda su nam potrebne dodatne 3 ili 4 milijarde eura. E što mislite koji je najbolji način da se ova sredstva dodijele i tko bi trebao dobiti taj novac? Je li to turska vlada? Tako da Europska unija zaboravi na vlastitu odgovornost ili uspostava određenih mehanizama. Dakle, imamo slučajeve u kojima turski dužnosnici odlučuju samostalno o tome koji ljudi mogu biti prihvaćeni, a koji ne. Tu možda svaka osoba ima svoju cijenu i tu bi moglo doći do dodatnih problema. Mi ne bismo ništa mogli poduzeti, već samo pasivno promatrati situaciju na terenu, dakle ovu korupciju ne bismo se mogli miješati, ne bi li bilo bolje dakle ova sredstva izravno dodijeliti migrantima koji se nalaze trenutno u Turskoj, koji se nalaze tamo, dakle znamo da e, agencija un dodjeljuje 7 dolara mjesečno po osobi. I dakle možda bi se ovi milijuni trebali izravno dodijeliti obiteljima ovih migranata, tako bi oni bolje mogli skrbiti o sebi i kako ne bi tražili brza rješenja da napuste tu zemlju, tako bi mogli ostati tamo gdje jesu i nastaviti e, živjeti u kulturnoj okolini na koju su navikli i da ne bi pritom riskirali e, svoje živote pokušavajući dakle doći do Europe. Hvala, sljedeća govornica. Hvala gospođo predsjednice, hvala na ovim izjavama i na dobroj studiji. Sada je već dosta toga rečeno, pa se mogu koncentrirati na konkretna pitanja. Prvo vama, gospodine Kokulati, vi ste naveli da je Frontex prošao kroz proces reforme. Čini mi se da je dijelom to i pozitivno. Iz njemačkog tiska čitam da je njemačku savezna policija dobila upute da mm, izbjeglice uhoćene u e, Grčkoj ne vraća u Tursku jer je to protivno međunarodnom pravu, no istovremeno Frontex nema svoj vlastiti žalbeni mehanizam i to je nešto što bismo mi od strane parlamenta trebali zatražiti, a 2011. nam to nije uspjelo. Što se tiče vaše e, kritike e, određenih akcija da se premalo učinilo za ljudska prava u fazi tri pa e, krijumčarima treba oduzeti e, alate bitno je naravno izgraditi legalne puteve useljenja ali e, sigurno postoje i drugi načini na koji se možete boriti protiv krijumčara Gospodin Kessler, vi ste na temu prisilnih imigracija govorili o povredama gospodarskih, ekonomskih, socijalnih i društvenih prava, kao primjerice Romi na Balkanu i govorili ste o sigurnim zemljama porijekla. Mi u Njemačkoj imamo problem da vlada u ocjeni, u svojoj ocjeni smatra Alžir, Maroko i Tunis sigurnim zemljama porijekla. I mi e, smo od strane predsjednika komisije Junkera dobili po, za nalog da izradimo popis sigurnih zemalja porijekla. Možda biste mogli reći koji su to kriteriji za sigurne zemlje porijekla kako bismo tu bili na pravom putu i e, moj kolega Austrevičius je dobro već spomenuo, a ja imam još jedno pitanje. Ovo o čemu sada e, vijeće raspravlja ta e, nagodba između e, Europe i Turske, ona je u potpuno protivna svim osnovama ljudskih prava jer morali bismo poći od toga da je Turska sigurna treća zemlja. gospodin Tusk je rekao danas e, u priopćenju za tisak da u samoj Ankari on smatra da je važna zadaća da se taj prijedlog toliko um, unaprijedi da bude legally sound i e, da bude u skladu sa međunarodnim pravom. E, ja ne poznam sad taj prijedlog detaljno, ali zanima me možete li to komentirati kako treba izgledati sigurna zemlja porijekla, jer to bi bila osnova za takvu jednu nagodbu s Turskom. I e, može li se Turska kvalificirati sigurnom zemljom porijekla? Muchas gracias, señor Henkel. Hvala vam, sada gospodin Henkel. Uh, Hvala, imam tri pitanja. Jedno su statistike Eurostata. Pokazuju da su 2015. izbjeglice koje su bile registrirane, da, da su 72,3% među njima muškarci, Čini se da oni ostavljaju <clears throat> majke, sestre, žene općenito nezaštićene kod kuće, gdje god ta kuća bila. to je upravo taj dio stanovništva koji e, kojima prijeti da će se s njime loše postupati. Nekad dojam da u Europi imamo izbjegličke politike koje su okrenute ka preživljavanju najjačih, dakle samo oni koji pokušaju eventualno mogu uspjeti. Moje drugo pitanje Znate li koliko od onih koji riskiraju život da bi došli do Europe ne dolaze izravno sa bojnih e, bojišnica već iz ovih e, kampova. Dakle, možda one nisu sjajni, ali su svejedno sigurni, dakle, iz Iraka, iz Jordana. Imamo li neke podatke? Je li to rezultat ovog privlačnog faktora, primjerice onoga što je napravila njemačka vlada? Imamo li pojma o tome koliko, su ljudi, koliko ljudi izgubilo život zato što je napustilo ove sigurne kampove kako bi se uputilo ka Europi? Mm, I treće pitanje, tiče se preporuke broj četiri gospodina Kogolatija. Vi ste rekli da poštovanje ljudskih prava treba biti preduvjet bilo kakve suradnje sa trećim zemljama. Ja to razumijem, da kako. Ali nije li to u velikoj kontradikciji sa zahtjevima koji se postavljaju Turskoj? Tengo una última palabra eh, I zadnja riječ ima gospođa Tomašić, ali gospodin Henkel, osim što... Gospodine Henkel, samo jedan komentar. Osim što ne želimo da itko pogine, što je normalno, eh, dakle, osim što ljudi ne žele poginuti, oni žele živjeti, žele imati žele imati perspektivu u životu. Ako vi recimo posjetite ono što nazivate sigurnim kampom, Ako posjetite kamp Zahdari koji je, kako vi kažete, e, siguran, ako se sastanete sa tineđerima iz Sirije koji imaju od 15, 16, 17 godina i čiji je život stao, možda ćete tada shvatiti zašto žele pronaći neki drugi put zašto žele riskirati čak i život. Zato što žele pronaći bolji život. Umjesto da im život prolazi u izbjegličkim kampovima. I mislim da bi to svi ljudi shvaćaju. Ja, ja shvaćam ono što vi želite reći, što želite pitati, ali htjela sam se osvrnuti na vaš govor zato što sam ja bila u tom kampu i susrela se s tim mladim ljudima i u potpunosti razumijem e, njihovu želju da izađu od tamo i pronađu za sebe bolji život. Gospođo Tomašić, izvolite. Hvala lijepa. A, po mome imamo dva pitanja. Da li želimo pomoći svima ili želimo pomoći onima kojima prijeti smrtna opasnost? Mi nismo sada u situaciji da pomognemo svima jer nismo spremni za to. Niti je europski e, E, komisija razgovarala sa državama koliko mogu primiti doista koliko mogu primiti ljudi ne da te ljude prime ostave na cesti i onda nemaju od čega živjeti nego moraju živjeti od kriminala. dakle ako hoćemo pomoći moramo doista pomoći i vjerovati u ono što radimo a ne samo deklarativno praviti se da smo kršćani i da želimo pomagati onima kojima je lošije nego nama. E, ovdje najviše profitiraju krijumčari ljudima ja sam razgovarala sa migrantima u italiji i u hrvatskoj znate što su neki rekli da je njima obećan posao stan i auto dakle ima onih koji bježe dakako jer im prijeti smrtna opasnost i oni su u tim luftićima po moru ali ima i onih koji dolaze avionima ponavljam jer su mi direktno rekli da im je obećano stan auto i posao dakle moramo razlučiti tko bježi da spasi život a tko bježi radi ekonomskih razloga jer primiti sve ne možemo a znamo sami koja nam je dužnost i koga trebamo primiti prvo. isto tako da li bi bilo najbolje rješenje da mi političari prisilimo lidere velesila da zaustave rat da zaustave te probleme na izvorištu pa onda primamo migrante po redu? to jest ekonomske migrante kako oni žele doći. Hvala lijepa. Bueno, en fin, eh, me encantaría contestar, pero no es mi papel. Htjela bih odgovoriti na ovo, ali nije na meni da odgovaram na ova pitanja. Sada ću najprije dati riječ našim članovima panela i to obrnutim redom, e, tako da riječ ima najprije gospođa Geslin. Um, Hvala. Ovdje je bilo dosta pitanja. Evo ukratko, kako bi drugi imali vremena. Novac je doista potreban za ove kampove. Ja sam tamo provela pet godina radeći u različitim zemljama. Međutim, on se ne bi trebao koristiti za zadržavanje dakle, tamošnje populacije koja traži zaštitu. Drugo, nisu političari koji mogu odlučiti o tome imaju li ovi ljudi tražiti za zaštitu ili ne, doći ili ne. To je na pravnom sustavu dakle, da ocijeni pojedinačna prava dobivanja azila. Nije dakle na političarima da se time bave. Potom, evropske zemlje koriste ovih šest milijardi koje ćemo možda dati Turskoj ili neće. Dakle, zatvaranje granica u Europi također skupo stoji. Ovo je pitanje prioriteta, dobre volje i ovo je opet politička odluka. Međutim, prema ljudima se mora dostojanstveno postupati, bilo da su oni izbjeglice ili ekonomski migranti, i bez obzira na njihov pravni status. Gurati ih da stradaju na putu do ovdje, to nije odgovarajuće postupak. Što se tiče je malo humanitarne pomoći koje je tamo stiglo nije dovoljno, mi barem tako na to gledamo i neki drugi medicinska pomoć, dakle za ranjenike, to se ne propušta, medicinska evakuacija također još nije moguća. Medicinska pomoć također, e, također nije moguće dostaviti. Još jedna stvar vezano uz Tursku, organizacije za zaštitu ljudskog, ljudskih prava bi bile, one, bile one koje bi tu mogle najbolje komentirati dakle, situaciju. Međutim, možemo dovesti u pitanje dakle, protjerivanje, povratak natrag u zemlju koja ima najveću izbjegličku populaciju. Također je tu pitanje je li to u najboljem interesu migranata i izbjeglica ili je to se čini samo da bi se oni tamo zadržali. Ovo je ciničan sporazum, tu su sirove kalkulacije, ljudi su brojevi, zakida se odgovarajuće postupanje prema njima i tako dalje. Što se tiče borbe protiv krijumčana, ja sam vidjela te brodove, Vidjela sam tu dramatičnu cijenu koju ljudi plaćaju. Međutim, moramo biti oprezni kako se ne bismo na kraju borili protiv izbjegli sa boreći se protiv krijumčara. A to je ono što se trenutno događa. Spomenuli ste 72% dakle muškaraca među onima koji su stigli u Europu. Ono što želim reći da su statistike, da se teško tumače sada su polovica žene i djeca, polovica oni koji dolaze čamcima, da muškarci dolaze prvi, oni riskiraju život, dolazeći u Europu i onda rade na spajanju obitelji kako bi dakle doveli žene i djecu avionima. Tu imamo dakle pravne mogućnosti kao što je spajanje obitelji, oni nemaju drugog izbora nego evo trenutno slati i žene i djecu ovim čamcima i sad vidimo kao djelatnici na terenu da tu žene i djevojke riskiraju svoje živote kako bi se ukrcali na te čamce. Hvala. Gospodin Kessler. Hvala lijepo. Ja ću nastaviti biti kratak poput gospođe Goselin. Ja sam govorio o prisilnim dakle, migrantima. To je nešto što nadilazi termin izbjeglica. Koristim termin koji koriste katolici, su dakle ljudi koji su prisiljeni bjeću koji ne odlaze dobrovoljno, koji ne napuštaju dobrovoljno svoje domove. Ja dakle zato koristim namjerno taj termin, zato što nadilazi klasičan dakle termin izbjeglice. migracija je nešto što je normalno. Podsjetio bih vas da je Europa turska princeza koja je emigrirala Mi smo dakle vidjeli migracije na ovim područjima i ona je, da se povratim na ovu priču, došla u Maltu i Malta je to postala kršćanska zemlja i evropska kultura je jako utjecajna i ona se upravo razvijala zbog migracije. I zato nemamo na migraciju gledati samo terminu krize, u ovom kontekstu krize, već u, kao nešto normalno. Zato spominjem ekonomske migrante. Migrante koji zakonito dolaze u Europu, dakle imaju dozvolu za rad i u kontekstu migracije nemamo samo one koji bježe, koji dolaze nezakonito, već imamo i ona, to je daleko viši postotak i to želim naglasiti, dakle, oni, oni koji dolaze na zakonit način. Imigracija te vrste je sasvim normalna. I zato budimo realistični i gledamo na to na taj način. Što se tiče uloge Europskog parlamenta, već sam spomenuo toolbox, dakle set alata, brojni dakle alati koji su na raspolaganju te mogu se temeljiti na postojećem zakonodavstvu. Ali ono što bi Europski parlament mogao učiniti je stražiti od komisije razvoj sveobuhvatnih politika koje bi obuhvatile, dakle objedinile sve ove alate i utvrdili sustav kojim će se otvoriti nove mogućnosti za zakonit dolazak u Europu. I još nešto vezano uz Europski parlament. Razmislite o boljoj podršci nevladinim organizacijama kao što su evo liječnici bez granica, oni bi mogli biti korisnici vaše pomoći ili bilo kakva druga slična organizacija. Neki članovi odbora već su spomenuli situaciju u izbjegličkim kampovima. Ukoliko budemo, budemo, prisiljeni smanjiti e, dakle, količine hrane, mislim prije svega na kampove u Jordanu i tako dalje, kako možete očekivati da će ljudi tamo ostati? Ukoliko želite da se ljudi zaustave, dakle, u neposrednom susjedstvu e, zemlje porijekla, onda tu potrebno sveobuhvatno djelovati, također pomoći nevladinim organizacijama koje djeluju na terenu. Što se tiče sigurnih e, zemalja porijekla, ovo je duga priča, duga rasprava, ali da ću dosta kratak odgovor. Ono što vidim na njemačkom popisu ovih zemalja nema nikakve veze sa konceptom sigurnih zemalja. Je koncept kaže da bi se zemlja mogla pronaći na tom popisu ukoliko poštuje dakle temeljna prava i ukoliko je ona sigurna koliko ljudi dakle uživaju sva relevantna ljudska prava u skladu sa međunarodnim standardima. A to dakle obuhvaća i ekonomska prava. I dakle za ove zemlje na popisu ne bih. Dakle, na ovoj europskoj listi ne bih mogao reći da ispunjavaju te uvjete da su stoga sigurne Dakle, nikad ne možete reći da zemlja, da je zemlja u potpunosti sigurna za sve, zato što u svakoj zemlji postoje mogućnosti kršenja ljudskih prava. Što se tiče sporazuma Europske unije i Turske, To bi značilo da je Turska dakle, sigurna treća zemlja. A gospodin Kogolati je već istaknuo da je Turska daleko od toga da bude sigurna zemlja. Zato što je tražila izuzeće dakle, od primjene Ženevske konvencije. Dakle, evo, čuli smo i prošlog tjedna da nemaju dakle, sustav koji bi onemogućio kršenje ljudskih prava. Dakle, uzevši u obzir dakle, vlastite evropske norme, dakle definiciju sigurne zemlje, ukoliko koristimo te odredbe, ne možemo Tursku nazvati sigurnom zemljom. Zato što ne ispunjava propisane uvjete. Mislim da sam odgovorio na sva pitanja. Thank you very much, Mr. Kogolati. Yes. Hvala vam sada gospodin Kogolati. Hvala vam što ste komentirali zaključke ovog izvješća. Ja bih vas samo htio podsjetiti da nas je odbor i komisija da su nas zatražili da analiziramo situaciju migranata prije nego što dođu u Europsku uniju. Stoga nismo analizirali situaciju migranata unutar Europske unije. Što bi također trebali učiniti, pogotovo s obzirom e, na kamp u Kaleu nismo pravili razliku između ekonomskih migranata i prisilnih migranata, ne samo zbog toga što bi takva razlika bila e, umjetna, već i ne bi imala nikakvog smisla izvan europskog teritorija. E, načela temeljnih ljudskih prava, dakle načelo zabrane protjerivanja i načelo dakle, da vas se ne smije masovno protjerati, pravo na azil. Sve su ta prava koja se e, primjenjuju jednako i na izbjeglice i na tražitelja azila i na ekonomske migrante. Stoga ta razlika i nije toliko relevantna. No kao što je predsjedateljica rekla, važno je imati na umu da svi ljudi koji prelaze more imaju pravo na zaštitu, imaju pravo na dostojanstvene postupke unutar Europske unije te na putu prema e, sigurnim zemljama Europske unije. Sve to stoji u e, članku 43 Ženevske konvencije i to se ne primjenjuje samo na izbjeglice već na sve vrste migranata i to smo to je UNHCR u nekoliko navrata ponovio. Što se tiče akcijskog plana između Europske unije i Turske, Kratak i jednostavan odgovor je da e, sporazum koji je sada na stolu e, za sastanak e, vijeća sutra i preksutra analizira i međunarodno pravo i glavna načela ostalih sporazuma. Mm, sporazum koji je sad na stolu nalaže da će Turska primiti natrag sve takozvane nezakonite migrante koji pokušavaju Um, prijeći granicu sa Grčkom. Mislim da je ovdje važno da se podsjetimo da europski propisi i međunarodni propisi zabranjuju masovno protjerivanje, zabranjuju kolektivno protjerivanje, a to je rekao i sud uh, za ljudska prava. Stoga, da, svi azilanti, svi migranti bi trebali imati priliku podnijeti zahtjev za azil u Grčkoj njihovi se zahtjevi moraju razmatrati pojedinačno i mogu se vratiti u Tursku tek mm, kada im se zajamče ključni pravni standardi. A sada da se osvrnem na novac. Da, novac je bitan i nemojte me krivo shvatiti. Vanjska suradnja Europske unije sa trećim zemljama se ne samo da može bolje utjecati na prava migranata već i na e, pružiti im bolju zaštitu to su recimo programi međunarodne zaštite i programi razvojni programi koje sam spomenuo i u svojem izlaganju no treće zemlje tranzita i zemlje porijekla bi trebale dobiti financijska sredstva i ovlasti da obrađuju zahtjeve za azil i to sve mora biti u skladu sa međunarodnim propisima na primjer mogu raditi na izgradnji boljeg i poštenijeg sustava azila. To naravno se odnosi i na Tursku. Tako da ja nisam protiv takvih oblika suradnje. A sada da odgovorim na pitanje e, zastupnice Lohpiler. Da, komisija je 15. prosinca 2015. predložila E, dakle novu e, agenciju za zaštitu e, granica koja će zamijeniti Frontex. I ako se dobro sjećam, u članku 72 prijedloga komisija stoji da postoji i mehanizam za podnošenje žalbi. Na taj su način odgovorili na poziv Europske pravobraniteljice da uključe mehanizam za žalbe i u uredbu o Frontexu. No problem je sada e, taj što prijedlog ne nudi niti pojašnjenje o raspodjeli odgovornosti između različitih aktera koji sudjeluju u tim zajedničkim operacijama. Znamo da u Frontexovim zajedničkim e, operacijama sudjeluje čitav niz aktera. Dakle, nije tu samo Frontex, tu su i e, zemlje članice. Stoga smatram da je e, vrlo, potrebno jasno odrediti podjelu odgovornosti i nadležnosti. I naravno, posve jasno potvrditi da i agencija može biti odgovorna, odgovorna za kršenje ljudskih prava. A sad što se tiče pitanja gospodina Henkela, Da, ljudska prava moraju biti glavni preduvjet za bilo kakav odnos sa trećim zemljama. I znam da je Europski parlament već e, e, inzistirao na takvim odredbama. Sada zna jedan primjer toga su svi sporazumi o ponovnom prihvatu. Recimo u slučaju sa Turskom imate jednu takvu klauzulu. Isto tako jako je važno uključiti edukaciju o ljudskim pravima u sve ugovore sa trećim zemljama, pogotovo na primjer za obalnu stražu. Zatim, jako je važno e, koristiti i aktivirati klauzule o e, suspenziji u slučaju da dođe do kršenja ljudskih prava. Hvala vam. Eh, hvala vam na e, vašim izlaganjima i hvala vam na vašem radu. Bilo nam je veliko zadovoljstvo imati vas e, ovdje sa nama. A sada prelazimo na drugi panel i to što je prije moguće. E, vamos a empezar el segundo panel. Hoćemo početi sa drugim dijelom. Sada ćemo govoriti o kršenju ljudskih prava. O kršenjima ljudskih prava s kojima se susreću imigranti i tražitelji azila u zemljama tranzita i u e, zemljama e, odredištima. S nama je danas gospodin Peter van der Auerert. Tako ste mi rekli da se to izgovara, ali sigurno sam to pogriješila. I gospodin Oskar Kamps iz Proaktive. Oni će nam govoriti o konkretnim e, situacijama. Gospodin van der Auerert dolazi iz Međunarodne organizacije za migracije. Stručnjak je za regionalna pitanja iz Austrije. I vi, ste, vi prvi imate riječ, izvolite. Hvala vam. Dopustite da se na početku, da na početku kratko predstavim organizaciju. Ja dolazim iz Međunarodnu organizaciju za migracije. Mi smo međunarodna um, um, organizacija koja uključuje zemlje članice Europske unije i još druge uh, zemlje i podržavamo zemlje um, odredišta, transitne zemlje mm, po svim pitanjima uh, prava migranata sudjelujemo u ovoj europskoj krizi, pogotovo na sredozemlju, pogotovo od samog starta i pružamo podršku svim zemljama koje su pogođene tom krizom, dakle i u Europskoj uniji, u tranzitnim zemljama, u Turskoj, u Jordanu i u Libanonu. Htio sam reći nekoliko uh, stvari općenito i onda se usredotočiti na razgovore koji se trenutno vode sa Turskom i možda se nadovezati na ono gdje su stali naši prethodni gosti. I ispričavam se, no mislim da bih na početku trebao neke stvari jasno definirati. Mnogi govore o kampovima, da Sirijci žive u kampovima. Ne, kao prvo u Libanonu nema kampova, zato što vlada ne želi imati kampove, a u Turskoj, a od 2,9 milijuna ljudi koji su tamo, oko 300 tisuća ljudi žive u kampovima, a svi ostali žive u zajednicama, u gradovima, u selima i u ruralnim područjima. Tako da to pitanje kampova u regijama mm, nije istina da svi ti ljudi, da sve te izbjeglice žive u kampovima. Isto tako mislim da kad, kad razgovaramo o krizi u Europi, a ona i tekako postoji, na dnevno u Grčku dolazi 3, 4 do 5 tisuće ljudi i to stvara ogroman pritisak na sve zemlje na toj ruti. No, bez obzira na to, na te brojke moramo to kontekstualizirati. Ako govorimo o Siriji, glavna sirijska kriza, glavna izbjeglička kriza nije u Europi već u Turskoj, u Libanonu i u Jordanu. Stoga moramo biti vrlo oprezni kad e, razgovaramo o tome je li Turska sigurna treća zemlja ili ne. Možemo imati pravnu raspravu o provedbi e, konvencije iz 1951. Ali iskrena je, istina je da se Turska e, brine za 2,9 milijuna izbjeglica iz Sirije. Ljudi su dobili zaštitu, imaju pristup na zdravstvenu skrb, imaju odnedavno i pristup tržištu rada. To ne znači da nema problema, naravno da ih ima, ali postoje E, situacije u kojima se izbjeglice u Turskoj nalaze u vrlo e, osjetljivim i ranjivim situacijama. Zatim ima ljudi koji nemaju pristup e, obrazovanju niti zdravstvu, ne zbog loših politika turske vlasti, već ja sam recimo nedavno bio u jednom selu prije blizu Gaziantepa Tamo živi 15.000 ljudi, a uz tih 15.000 sada imaju 5.000 izbjeglica. I naravno da lokalni liječnici i škole se nalaze pod ogromnim pritiskom. Ne zbog toga što guverner, gradonačelnik ili predsjednik države ne žele dati pristup e, školama, siricima i pristupa zdravstvu, već jednostavno jer je to stvarno teško. Stoga moramo priznati sve ono što je Turka do sada učinila za e, izbjeglice, a posebice kad je percepcija Eh, izvan Europe ta da Europa se nije uspjela eh, na odgovarajući način nositi s ovom krizom i da je učinila mnogo manje od onoga što su ljudi očekivali da učini. Stoga ovo stvarno vrlo osjetljiva eh, tema kad govorimo o Turskoj i moramo biti jako oprezni o tome kad govorimo o tome što je Turska učinila do sada. kad pogledamo na probleme koje smo vidjeli u Europi, neke smo same sebi nanijeli. Nedostatak europske solidarnosti, pomogli smo Grčkoj i Italiji u naporima za preseljenje, 160 tisuća brojka, ljudi je bilo cilj, a mislim da je na kraju preseljeno tek 700 ljudi. Takve su se stvari u Grčkoj i u Italiji mogle izbjeći da smo te mjere proveli i da je Europa pokazala više solidarnosti. Scene koje gledamo na granici sa Grčkom dolazi, e, do takvih scena dolazi zbog e, negativnih posljedica mm, odluka koje su donesene. Ako zatvorite granice, o tome možemo razgovarati je li to dobra ideja ili ne, ali to će imati posljedice. A ne samo, i moramo na te posljedice biti spremni, a ne zatvoriti granice, a da pritom ništa ne učinimo sa izbjeglicama koji su zaglavile sada u Grčkoj. Mislim da e, je odluka Vijeća Europa dobra i mm, mislim da je dobro da će ECHO sada moći pružiti humanitarnu pomoć u Grčkoj. Mi e, surađujemo sa UNHCR-om i sa echo kako bismo e, povećali humanitarnu pomoć Grčkoj, no bilo je bi dobro da smo to planirali prije nego što su granice zatvorene, zato što bismo onda izbjegli scene e, koje svakoga dana gledamo na televiziji, ljudi koji e, sjede u blatu i to stvarno nitko od nas ne želi. Te smo stvari mogli izbjeći boljim upravljanjem situacijom. Neki su spomenuli trgovce ljudima i krijumčare i tu definitivno treba e, djelovati. E, krijumčarenje i trgovina ljudima su dva različita fenomena, o tome možemo razgovarati, no dvije stvari moramo imati na umu. Kao prvo kad govorimo o ratu protiv krijumčara, e, moramo pogledati recimo kako su bile posljedice rata protiv narkodilera i recimo mafijaške skupine koje su uključene u krijumčarenje su iste one koje su se prije bavile. Stoga bismo trebali možda e, naučiti neke lekcije iz te prijašnje borbe. Vi možete povećati cijene, možete to učiniti e, opasnijim, ali ljudi će dalje htjeti prijeći. Zatim Zatvaranje granica, smanjenje broja ljudi koji žele doći u Europu, to će samo povećati e, posao krijumčarima. Bio sam prije tri tjedna u Makedoniji i bilo mi je posve jasno da sredinom studenog je e, odlučeno da samo Afganistanci, Iračani i Sirici smiju prijeći. Do tada više nije bilo krijumčarenja. Ali jednom do tada nije bilo krijumčarenja, a jednom kad nametnete ograničenja, onda je odmah došlo do povećanja e, krijumčarenja. Na taj način se ne znači da ćete ograničiti ulazak, već da će ljudi biti spremni i platiti krijumčarima ako nametnete određena ograničenja. Tako da ono što se događa danas u Grčkoj će zasigurno dovesti do povećanja krijumčarenja i moramo biti spremni na to. A krijumčarenje nije samo e, pitanje e, poštivanja zakona, već je ovdje stvar da vrlo ranjive skupine ljudi padaju u ruke krijumčarima kojima znate što najbitnije. Zatim, s kolegama iz UNHCR-a smo razgovarali i o sljedećem. Možemo zaustaviti E, ljude da odlaze iz Grčke. Možda možemo smanjiti broj ljudi koji će prijeći iz Turske u Grčku. No želja ljudi da se maknu i da odu je vrlo snažna. Daću vam primjer. Sustao sam se sa Ministarstvom zdravstva u Makedoniji i ona mi je govorila o ženama koje rađaju na samom putu. Odvede ih se u zdravstvenu ustanovu blizu Skopje te žene nisu jednu noć željele ostati u bolnici zato što su željele otići dalje. E kada ljudi imaju takvu želju, tako da kad ljudi imaju takvu želju, naći će način. Tako da ako zatvorimo jednu, jedan put, i to smo vidjeli i na Zapadnom Balkanu, pojavit će se nove rute tako da će i ostale zemlje se naći na toj ruti. Radimo sa vladom Albanije na pripremu. Moramo osigurati da pazimo na to zato što će se ljudi htjeti kretati i ići dalje. Svi razlozi zbog kojih su i krenuli na ovaj put su još danas i tekako još su danas tu i ostaće u budućnosti. I još bih rekao dvije stvari. E, nadovezujući se na e, raspravu od prije. Migracija u Europu će se nastaviti, e, migracija uvijek postojala i nastavit će se. Neko od vas koji je postavio pitanje rekao je da je došlo do da ljudi sve više imaju anti imaju osjećaj protiv imigranata i da imigranti imaju vrlo negativan imidž i da bismo zbog samog interesa Europe trebali okrenuti taj diskurs u jednom pozitivnim smjeru. Jedan dio tog napora jest da se ljudima pruži da ono što se danas događa da je pod kontrolom. Zato što ljudi vide e, mm, masu ljudi koji prelaze granice u vrlo lošim e, uvjetima i e, mislim da to našem stanovništvu daje osjećaj da stvari nisu pod kontrolom tako da ako se to uspije e, ako se time uspije upravljati na jedan humanitarni način na jedan humani način to će možda pomoći u promjeni diskursa a još jedna stvar to je nešto što je vrlo teško mnogi govore o izbjeglicama kao vrlo ranjivim ljudima znači to su ljudi koji dolaze ovamo i koji su vrlo ranjivi da on, njima je potrebna zaštita u to nema sumnje ali mislim da moramo biti vrlo oprezni kad pokazujemo prema ljudima koji su pokazali jako puno inicijative, jako puno hrabrosti da iz Alepa dođu u e, Tursku, u, u Njemačku. To nisu ranjivi, slabi ljudi. To su e, ljudi koji mogu doprinijeti našoj e, zajednici. Stoga, mislim da nije dobro da govorimo i da ih opisujemo kao vrlo ranjive podatke. Da, imamo jako puno podataka, jako puno analiza i naravno da postoje, ali opet s druge strane postoje ljudi koji mogu itekako doprinijeti našem društvu. A ako se mi stalno ponašamo kao da će se svi oni srušiti čim stignu, bojim se da zaboravljamo taj doprinos koji oni mogu dati. Jedan od izazova s kojima se susrećemo, a radimo e, na migraciji već više desetljeća, na stranu priče, izvijesti o zatvaranju granica, vraćanju ljudi u Tursku i tako dalje. Integracija je nešto što će biti veliki izazov. Jer u Europu je došlo jako puno ljudi. Njemačka, Finska, Švedska su prihvatile jako puno ljudi. I sada će e, integracija biti izazov i to je nešto e, u što moramo uložiti i osigurati da zemlje članice imaju na raspolaganju stručne savjete poput e, iz moje recimo organizacije ili ostalih organizacija koje stvarno mogu pomoći u tome. Hvala vam. Sada ću dati riječ Oskaru Kampsu. On dolazi iz jedne nevladine e, udruge, volontera, koji e, već šest mjeseci rade e, na egejskim obalama, spašavajući živote. Osim što e, kritiziramo zemlje članice koje ne ispunjavaju svoje obveze, ja mislim da bismo trebali govoriti i o nevladinim e, međunarodnim organizacijama ali i o malim nevladinim organizacijama koje obavljaju zadatke i poslove koje bi države trebala učiniti proaktiva open arms je jedna od takvih organizacija i ja sam naravno iznimno ponosna na njih zato što eto dolazimo iz iste zemlje izvolite oskar hvala ja ću govoriti e, španjolski Mislim da je to najbolje. Hvala vam svima što ste me pozvali na ovo saslušanje. I reći ću nešto što je vrlo jednostavno. Nisam e, naviknut na govor pred publikom, stoga, vas, stoga vam se ispričavam. E, ukratko ću vam nešto reći o organizaciji koju predstavljam. Proaktiva Open Arms je e, organizirana krajem, e, to jest prošlo ljeto, kako bismo spašavali živote. Eto, samo zato. I danas brojimo oko 70 volontera. Danas je, eto, točno šest mjeseci od kako smo počeli sa misijom u Lesposu, e, počeli u e, rješavanju velikih problema s kojima se suočavaju na tom otoku. U tom, u tom razdoblju smo pomogli, spasili više od 154 tisuće osoba a izgubili smo ih u moru više od 11 tisuća. A više od 480 tisuća osoba smo izvukli iz mora. Sve to samo na sjeveru otoka Lesposa i to u šest mjeseci. 4000 osoba je poginulo, utopilo se, cijele obitelji i mnogo djece. Svi smo mi na Lesbosu vidjeli koliko je Europa pasivna pred ovom dramom koja se svakodnevno odvija u svim svojim u svim njezinim morima na Mediteranu i u Egeju. Mi imamo jedan vrlo mali ured na uredu, e, na otoku, imamo tamo 14 osoba koje rade i imamo dvije, dva plovila, dvije parke. mislim da, smo, da je nas nekolicina mnogo više učinilo u ovoj krizi od 28 zemalja članica i to u 21. stoljeću. A kad govorimo o krizi, u ponedjeljak je Jose Maria Mena u Barceloni rekao da se Europa nalazi pred krizom čovječnosti. I slažemo se. U Egejskom moru se svakoga dana utapaju vrijednosti čovječanstva vrijednosti u kojima su život e, i ljudska prava bile centralne. To su vrijednosti na, kojima je izgrađena je ova Europa, a koje se danas čine kao nešto što je potpuno izgubljeno. A Europa i šefovi država i vlada su izgleda izgubili memoriju. Dok gledaju kako e, ljudi svakoga bježe od ratova mm, u Siriji, Iraku, Afganistanu i Eritreji, šef Europske unije pregovara sa Turskom. Turska je zemlja koja ima velikih problema sa demokracijom, koja obogaćuje svoj BDP na industriji egzodusa. Eto, u to se pretvorila ova kriza. To je masovni egzodus, prljava i nečovječna industrija. Svi tražitelji azila koji su ušli preko grčkih otoka morali su platiti krijumčarima 1200 eura. Dakle, ovdje govorimo o 1200 milijuna eura. Mi bismo odmah prekinuli ovakav dogovor sa Turskom. Nijedan volonter nije za ovakav sporazum ne možemo spašavati ljudska prava a pritom ne poštovati pravo no najvažnije ljudsko pravo je pravo na život i ako želimo spasiti to pravo zato radimo mi na e, lesbosu otkako smo došli tamo prošlo ljeto i to ćemo nastaviti činiti, spašavati živote. To činimo uh, svakoga dana i ponekad nas pitaju uh, da li se osjećamo korisnima, pa naravno da da. Uh, činimo najviše što čovjek može učiniti, spasiti život drugog. I to ćemo nastaviti činiti dokle god ova Europa koja je sve zaboravila ne osigura dostojan život za sve. I iz Lesbosa vas molimo da nas ne osramotite što smo evropljani. Hvala vam, Oskar. Tiene la palabra la señora Vergia. A sada riječ ima gospođa Vergia. Da, hvala vam. Kao prvo moram se ispričati jer nisam bila nazočna od samog početka sastanka. No, svakako članica sam e, odbora za građanske slobode, a i pravnog odbora, pa teško je biti na dva mjesta istovremeno. Što se tiče nekih e, izvješća o migracijama, to je nešto čime se bavimo i tim drugim odborima. Odgovorna sam i za E, pod odbor koji se bavi izvješćivanjem o migracijama e, iz trećih zemalja. Želim zahvaliti Oskaru Kempu na njegovoj prezentaciji. Ja e, sam na neki način tužna u odnosu na neke od stvari koje ste vi rekli, a to je da nevladine organizacije zapravo rade mnogo više nego što rade vladina tijela. Možda bismo trebali malo razdrmati situaciju. Žao mi je da je SF trebao, morao otvoriti humanitarni kamp u Francuskoj zbog e, tako dramatične situacije s izbjeglicama na sjeveru Francuske. Još jednom, zahvaljujem na radu i na solidarnosti. Vratit ću se sada na temu koja je pred nama. Željela bih e, postaviti pitanje gospodinu Van den Veretu. E, rekli ste da je bitno stvari staviti u kontekst. Ja naravno to isto podržavam. I vidim da Zasad govorimo o situaciji u Siriji koja je možda uzrok tih događanja, ali trebamo možda sagledati situaciju i šire i e, pogledati široko cijeli, taj problem izbjegličke krize koja pogađa Europsku uniju, staviti to u drugi kontekst, drugim riječima. A to se odnosi upravo i na ovo o čemu danas govorimo. Odnosi se na ljudska prava osoba u zemljama tranzita. Ono što mene brine je, vidim što se događa u Africi, u subsaharskoj Africi, uključujući problem trgovana ljudima, jer tamo eh, Europska unija možda bi isto trebala odigrati određenu ulogu i treba nam više pojašnjenja po tom eh, pitanju. Spričam se gospodine Konca, ali moje povjerenje i, je i šire e, od, e, od e, samih općih uprava, ali moram izraziti svoje divljenje. Hvala vam. Ja se ispričavam, ja sam isto morao sudjelovati na odboru Libe gdje smo imali glasovanje o određenim dokumentima. Zahvaljujem i izlagačima što su nam predstavili tako diferencirani prikaz situacije e, i e, što su relativizirali tu situaciju u zemljama porijekla. E, djelomično su ljudi, nisu svi u kampovima, djelomično su integrirani u društva, a tu su i velike teškoće koje možda danas ni ne vidimo ako manje od 20% ide u školu, uskoro ćemo imati još i više problema. No to je važno gledište i zapravo granice ne mogu riješiti problem. Ja dolazim iz zemlje u koja je u međuvremenu izabrala opciju koja je za izgradnju granica. E, apsolutno imate pravo to je samo to će samo dovesti do preraspodjele e, tokova izbjeglica, izgradnje novih granica koje opet neće funkcionirati i umnožavanja problema. E, to neće biti rješenje. Ono što je potrebno je europsko rješenje. Sada u Idomeniju, i, a i prije tjedan dana Moramo utvrditi kao promatrači da stanovništvo je nevjerojatno spremno pomoći. Grčko stanovništvo već mjesecima e, je doista na sebe preuzelo teret e, koji dokazuje njihovu veliku čovječnost. E, spomenuti se nevladne organizacije MSF koji tu, situaciju čine donekle podnošljivom. Ali situacija na granicama je kaotična, nije predvidljiva, ne znamo što će se sve točno dogoditi, što se može dogoditi kada dođe do panike, kada možda izbije požar, mnogo toga nije pod kontrolom i to nije vrijedno ljudskog dostojanstva, ponižavate ljude E, koji su došli preko Egejskog mora e, sa svojim ruksacima koje su morali baciti u more jer su ih na to prisilili krijumčari naprosto zato što su želi još više ljudi staviti na čamac. To je sve nešto čega e, što imamo pred očima. Kako te mafijaške strukture koje postoje na svim tim granicama, ne samo Makinovskoj i Grčkoj, već i na drugim granicama, ne mogu si zamisliti da tijela vlasti ne vide što se događa u tim područjima i kako se boriti protiv tih mafijaških struktura. Vi ste apsolutno točno rekli, gospodin Kamps, da je to postao pravi posao, biznis eh, koji E, ne pomaže ljudima koji su ovisni o tim iskorištavačima. Kako se boriti protiv toga? Moramo se boriti. Još jedna točka koju sam samo učio, a u tom smislu upućujem pitanje komisiji, na granici između Grčke i Makedonije došlo je do velike primjene sile Ljudi su čak zadržani između dvije granice na ničijoj zemlji, 200-300 ljudi. Ljudi su eh, od, ograde vikali prema meni eh, što, što im se događalo, spominjali su nasilje, spominjali su da su pse pustili na njih sve su to stvari koje moramo točnije ispitati jer e, ti zločini protiv tih ljudi koji su zadržani na toj jednoj, e, jednom području, međugraničnom području bez šatora, bez ičega, spavali na kiši, e, naravno oni su ispričali što se dogodilo, a kad se ispita koji je njihov zločin, njihov zločin je da su nezakonito prešli granicu i tamo su uhvaćeni i to su stvari koje se događaju, događaju se i na drugim granicama. I kada pogledamo cijelu tu rutu, jako su velika kršenja ljudskih prava i od strane kriminalnih, zločinačkih organizacija, ali i državnih organa. Hvala vam. Gospodina Hvala vam gospođo Lokbiler i gospodin Widenholzer. Izgleda da je potpuno očito i posve jednostavno, posve razumljivo za shvatiti da je najbolji način da se borimo protiv krijumčara osigurati zakonite e, puteve dolaska. Nevjerojatno je da cijeli svijet govori e, da je svrha ovog um, ugovora sa Turskom borba protiv uh, krijumčara, a nitko nije spomenuo siguran put, siguran i zakonit put za dolazak u Europsku uniju. Migracije za koje znamo mi Europljani nakon drugog svjetskog rata nisu bile ni blizu ovoliko opasne. Stoga ja ne shvaćam zašto cijeli svijet govori o borbi protiv krijumčara, a nitko ne govori o tome da treba osigurati sigurne kanale dolaska. Mislim da je to ogromno licemjerje. Gospođo Lohpiler, izvolite. Hvala vam, predsjednice. Ja također imam pitanja za oba izlagača. Zahvaljujem na svemu što radite. Govorili ste o tome da je Europa izgubila pamćenje ja e, ću to shvatiti na način da Europa e, kao regija i mi kao predstavnici e, Europe smo izgubili svoj ugled, izgubili smo svoju vjerodostojnost da doista možemo postupati humano sa migrantima i izbjeglicama. To je doista velik nazadak za Europsku uniju kada imate priliku razgovarati s ljudima koje spašavate, da li čujete ili pitate možda kojih je uopće doveo u takvu situaciju? Primjerice, u prethodnom panelu se razgovarali, razgovaralo o žalbenom mehanizmu u Frontexu. Imate li informacije ljudi da su možda oni kako se prema njima postupale te granične agencije, pogranične agencije Europe i e, da li su ih saslušali i tako dalje, udovoljili njihovim zahtjevima. E, osim toga, e, govorili se da bi dobro bilo izvući zaključke o ratu protiv krijumčara e, drogama i krijumčara ljudi. E, rat protiv droga u Meksiku je doveo do katastrofalnih rezultata i nije bio baš uspješan. Možete li biti precizniji ako pogledamo te akcije? i ako mislimo da možemo naučiti nešto iz uspjeha rata protiv droga. Ana Gomez, perdón, no Ana Gomes, ispričavam se, nisam vas vidjela. I, I uh, Ja sam također primijetila vašu asocijacije sa ratom protiv droga no ono kako sam ja to shvatila jest da je jedini pravi način da se borimo protiv droga da ih legaliziramo i kontroliramo trgovinu. A to upravo to trebamo i ovdje. Trebamo sigurne zakonite putove za migrante i izbjeglice kako bi oni mogli podnijeti zahtjevi i ući u zakoniti put. Inače ćemo imati uvijek krijumčarenje i ako e, ovaj sporazum koji se sada, na kojem se radi između Turske i Europske unije, zapravo neće e, dati više posla e, tim krijumčarima. Oni već sada razgovaraju o tome kako će vraćati sve te ljude u Tursku. Naravno da će ljudi e, pokušati svejedno nekako doći u Europu jer kao što ste e, istaknuli, to su vrlo snalažljivi i otporni ljudi jer su prošli to što su prošli kako bi uopće došli tamo gdje jesu. E, znači znači, ćemo još više posla krijumčarima ako ne otvorimo zakonite puteve za ljude koji trebaju zaštitu ili koje žele emigrirati u Europsku uniju. Meni je doista zapanjujuće kako Europsko vijeće u cijelosti odbija te puteve, odbacuje te puteve koje parlament tako e, snažno zahtjeva. Da, e, posjetili smo e, sjedište operacija u Sofiji na Mediteranu i rekli su nam da je to sada, taj, to krijemčarenje ljudima, 30% BDP-a u zemljama kao što je Libija, primjerice. I krijomčari ljudima u Libiji, Libiji Libijci e, u, su uglavnom tu niženi Egipćani. E, pitanje koje imam za vas Spomenuli ste percepciju da je Turska ključna u smislu podrške izbjeglicama, no vidimo da Turska sada igra tu igru. Da pomaže upravo ovom poslovanju na crno koje je gospodin Kamp spomenuo, a i sada ulazi u tu, taj posao ucjene sa Europskom unijom koja će dati još više prilike poslovanju krijumčara. Htjela bih vas e, pitati kako vi vidite to, odnosno možemo li mi ovdje u Europi, posebno ovdje u parlamentu, E, nešto učiniti. Koje su to poruke koje e, želite da prenesemo našim vođama u vijeću? Hvala. Gospodin Austrivičius. Hvala, evo ja ću kratko. Balkanska ruta, migracijska ruta nije ništa novo za krijumčare ljudima. Ta ruta je dobro bila utvrđena već i prije i krijumčari drogama i krijumčari oružjem e, već su koristili i to ide ruku pod ruku sa sa tom e, robom koja se trenutačno traži, a ljudi su samo dodani kao jedan niz u toj, e, u toj robi. Moje pitanje ljudi, e, odnosno krijumčari ljudima ponekad koriste zločinačke mreže e, i sve je lažno. Čak i oni pozivi za spašavanje su lažni, ne služe zapravo spašavanju života kad jednom budu na moru. U kojoj mjeri vaša organizacija sudjeluje sa drugim institucijama koje sprečavaju takve kriminalne aktivnosti. Imam na umu prvenstveno krijumčarenje drogama i krijumčarenje oružja jer te, to su dobro etablirane rute i trebala bi postojati šira suradnja. Gospodin Kemp, spomenuli ste situaciju na otoku Lesbos gdje ste od početka bili prilično usamljeni, a možda i kasnije e, u pomaganju izbjeglicama niste vidjeli nikakvu službenu pomoć ili institucije koje bi priskakale u pomoć. Kako ocjenjujete optimističnije signale koje od nedavna šalje Grčka u odnosu na te hotspotove? Imate li informacija o tome? da li ti hotspotovi funkcioniraju kako treba i u onoj mjeri u kojoj mi to očekujemo. Hvala. Hvala vam, a sada ćemo dati riječ našim gostima i to obrnutim redoslijedom. Najprije će e, početi Oskar. Izvoli. Hvala vam, gospođo Lohpil, na vašim riječima. Kršenja ljudskih prava na Egeju su konstantna. Nasilje je svakodnevnica. I to od strane svih onih koji moraju zajamčiti sigurnost i zaštitu. Imamo video snimke, audio snimke koje se šire po socijalnim mrežama i to počinjene od strane e, turskih, grčkih i e, čak i službenika Frontexa. Do, sada dolaze gotovo čak do 120 e, čamca dnevno sa svakim od 50 osoba. I to nadilazi e, sposobnosti svake administracije. Ne možemo od Grčke tražiti da to sve sama rješava. Ali ono što možemo jest spasiti živote ljudi u tih 10 km voda. A to ne činimo. Gospođa Ana. Trgovina ljudima. Više od dva milijuna Sirijaca u Turskoj. I oni će pokušati prijeći Egejsko more. Isto kao što iz Idiomenija idu pješke kopnom. Djeca umiru od smrzavanja. To su dva sata. To nisu dva sata hoda, već 16 do 20 sati. Prelaze planine i nemaju odgovarajuću obuću. Takve puteve organiziraju kriomčari, ne možete s njima puno pregovarati. Gospodine Austrevićius, na Lesbosu su institucije došle jako kasno, prekasno između pet do osam tisuća izbjeglica je dolazilo na taj otok dnevno i pomagale su im male nevladine udruge. Velikih nije bilo i situacija je takva bila mjesecima. Imali smo 200 do 300 e, osoba koje su se utopile u obalama blizu lesposa. Kampovi su bili mali i nisu bili mm, opskrbljeni. Sada kada je Europa počela napokon djelovati i pokrenula mjere i kada je Frontex počeo slati e, brodove kako bi zajamčio sigurnost u tom području, e, pao je broj dolazaka i kampovi, neki su kampovi prazni. Imamo jedan kamp za 4000 osoba koji je potpuno e, nov i potpuno prazan. To je eto situacija na Lesbosu. vidjeli smo u ovih šest mjeseci kako se e, stanovništvo na otoku udvostručilo, a možete misliti kakve to probleme stvara tako malom stanovništvu. U jednom trenutku je čak na otoku bilo tri izbjeglice za na jednog stanovnika. I mislim da su se Grci ponijeli doista odlično. I to je moramo priznati. Grci stanovnici na tom otoku. Hvala vam. Hvala. Sada gospodin Van der Hvala vam. Pa da, očito postoji dosta pitanja. Ja ću istaknuti samo neke točke. Ispričat ću se što neću moći zbog vremena na sve odgovoriti. Što se tiče rata protiv krijumčara, pa ono što ja želim naglasiti jest da trebamo sagledati negativne strane rata protiv droga. Radio sam dosta u Kolumbiji i vidio sam što sadrži taj pristup redarstvenih policijskih tijela. Da, moramo se boriti protiv krijumčara, no kolega pored vas je naglasio samo borba protiv kaznenog dijela nije dovoljna jer postoji ogromna količina ljudi koji žele doći u Europu. E, samo sam htio istaknuti, ajmo naučiti nešto iz tog rata protiv droga, pa ne ponoviti iste greške. Što se tiče krijumčara, to je definitivno biznis. E, spomenuli ste, iste te bande su prije krijumčarili oružje, cigarete, droge, sad krijumčare ljude. To je biznis i kada pričate sa migrantima, migranti komuniciraju preko Whatsappa, a preko Facebooka pokušavaju identificirati takozvane dobre krijumčare, dakle one koje, ajmo reći, ispune ono što obećaju, daju brodove koje su manje više ok i ove druge koje daju posle za spašavanje koji nisu u redu i tako dalje. Znači čak i među krijumčarima postoje razlike. Svaki puta kada zatvorimo granicu, krijumčarenje se povećava jer ljudima teže prijeći granicu. E, što se tiče granice sa bivšom Jugoslavenskom republikom Makedonijom, ono što sam želio naglasiti jest, e, ispričavam se ako sam previše iskrena, ali to je u cijelosti bilo predvidljivo da će se to dogoditi. Bilo bi bolje reći da se reklo ajmo, zatvorit ćemo granice u sljedeća dva e, tjedna i e, idemo pripremiti što će sa IOM-om i svim drugim organizacijama što ćemo učiniti. Nego ovako, reklo se samo ok, zatvaramo, no s obzirom na iskustvo koje imamo u Europi, mi smo možda mogli postupiti i drugačije i spriječiti tu ljudsku patnju koja se sada odvija na tom području. Što se tiče Turske koja pojačava krijumčarenje, iskreno ću reći da dosta toga ovisi o provedbi. Ako pogledamo preseljenje, zašto ti ljudi hodaju prema Njemačkoj? Zato što je postojao plan premještaja. Znači umjesto da E, im se dopušta da hodaju tako i možemo ih direktno premjestiti u Njemačku, Francusku ili neke druge zemlje. No migranti su vidjeli da se to ne događa. Ako je moj rođak već u Berlinu, zašto bih ja zatražio taj premještaj, a znam da ću čekati možda mjesece i mjesece negdje u Grčkoj, dok neće mi dopustiti da negdje odem. Znači, alati će ovisiti o provedbi. Ako postoji pravo preseljenje sirijskih izbjeglica iz Turske u Europu, a neki će reći ne, ja neću na tom gumenom čamcu preći preko sredozemlja da bi završio u Turskoj. E, radije ću se zatražiti da me se premesti u Kanadu moguće nešto učiniti. Ako im se ponude rješenje, tih 25.000 ljudi neće otići u Europu. Jer ako im se ponudi da mogu ići u Jordan, da mogu otići u Kanadu, onda će oni to i učiniti. Te alternative funkcioniraju i ako migranti vide da se to provodi, da to funkcionira, onda će se smanjiti nezakoniti putevi. I treće, najteže pitanje je kako to staviti u globalni kontekst. Prvo trebamo pogledati brojke. Prema UNHCR-u 60 milijuna e, prisilno raseljenih svijeta, ljudi u svijetu. U Europi za sada imamo samo mali e, dio tih 60 milijuna kad sam bio u nekim glavnim gradovima Afrike gdje je Europska unija razgovarala o zakladi, novoj zakladi za Afriku, sa afričke strane e, je to u cijelosti pokretano europskim prioritetima. Činjenica da oni primaju 1 milijun ljudi godišnje, a oni imaju 3, 6, ili 7 milijuna interno raseljenih osoba, onda je to drugo pitanje. Znači globalno ono što trebamo jest osigurati i integrirati migracije i razvojnu suradnju. Trebamo razumjeti dinamiku migracija i vidjeti kako kroz razvojno programiranje možemo smanjiti migracije, ali to mora biti prioritet zajednica i vlada na terenu e, koji trebaju biti zainteresirani za dobrobit svoje vlastite zemlje. I možda zadnja točka ako pogledamo ovo iz globalne perspektive, a to sam ja pokušavao reći po pitanju percepcije migracija, ako pogledamo rast stanovništva u područjima koje okružuju Europu, Afriku, ako pogledamo Afriku, Bliski istok, Tunis, Maroko i tako dalje, ako pogledamo sliku stanovništva u Europi, onda nije uopće upitno da će biti više migracija u Europu zato što neće biti nikakve ekonomske alternative niti prilika za te ljude i mi moramo za to biti spremni kao zajednice, kao ljudi, kao pojedinci, a i kao oni koji radimo na politikama, koji trebamo izraditi politike da omogućimo zakonite migracije. E, općenito moramo imati raspravu o migracijama u Europi no, ne moram vam kao političarima reći da će to biti teška rasprava. Hvala. Hvala vam. Mislim da ne mogu dopustiti više pitanja zato što nemamo vremena. Imamo još jedan panel i još četiri govornika. I sada prelazimo na eh, sljedeći, to je treći panel, na brzinu. Bueno, vamos a empezar. Nastavljamo. U ovom trećem dijelu ćemo govoriti o mogućim rješenjima. Govorit ćemo o mjerama koje bi se mogle pokrenuti, naravno e, u svrhu zaštite ljudskih prava. Zato smo pozvali gospodina Kristijana Leflara, on je zamjenik generalnog tajnika iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Gospodin Mazen Šakura, koji je zamjenik Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava u Tunisu. Gospođa Catherine Tula je članica izvršnog vijeća organizacije Euromed Rights i s nama gospodin François Bienfait iz Europskog ureda za potporu azilu. Imamo četiri važna govornika. Znate kako uvijek stojimo s vremenom loše u Europskom parlamentu. Tako da imajte na umu da će i kolege zastupnici htjeti nešto komentirati i pitati. Zbog toga naše goste molim da se drže predviđenog vremena. Najprije riječ ima gospodin Lefler. Um, Hvala vam lijepo. Hvala vam na pozivu za ovaj sastanak. Upravo sam stigao iz inozemstva i nažalost nisam mogao sudjelovati u radu drugih panela jutros. Ispričavam se ukoliko ponovim nešto što je već rečeno. S vidim da se poprilično raspravljalo o izazovima održavanja standarda ljudskih prava i preuzetih obaveza u skladu s europskim međunarodnim zakonima kod upravljanja velikim migratornim tokovima. To su izazovi o kojima se aktivno rasprava, raspravlja, treba se na to odgovoriti na najbolji mogući način. Će biti i predmet e, sutrošnje i prek sutrašnje rasprave na Evropskom sastanku na vrhu. Komisija evo upravo sad predstavlja svoj najnoviji prijedlog o tome kako ispuniti preuzete obaveze, dakle, u odnosu na naše ključne susjede. Dakle, bavit će se ovom ključnom točkom našeg panela moramo imati na umu koji je glavni problem kada govorimo o izbjeglicama, ali i u određenoj mjeri kada govorimo o drugim migrantima, dakle ekonomskim i ostalim. To je kršenje njihovog eh, temeljnog prava u njihovim zemljama porijekla u njihovim gradovima, selima, regijama. Da, kako oni su izloženi i prijetnjama i kršenjima prava prilikom kretanja, dakle napuštanja svog doma, izloženi su i zlostavljanju od strane krijumčara i trgovaca ljudi. Zbog toga trebamo i razvijamo program na osnovu kojeg ćemo vidjeti kako ćemo se pozabaviti ovim tokovima, dakle na mjestu njegovog nastanka, kako ljudi ne bi došli u situaciju koju zbog nedostatka perspektive i poštovanja i zaštite temeljnih prava, oni smatraju da moraju napustiti svoje domove i potražiti sklonište drugamo. To je jedan od ključnih elemenata Europskog programa za migracije koja je usvojena u svibnju prošle godine, ispričavam se, u, predstavljena prošle godine u svibnju od strane komisije i pitanja pridržavanja ljudskih prava se unose u svaki stup djelovanja kada je riječ o migracijama. To je također naznačeno u Europskom planu djelovanja o ljudskim pravima i demokraciji koje je vijeće usvojilo na prijedlog komisije u lipnju prošle godine. Tu imamo niz preuzetih obaveza u području ljudskih prava u odnosu na migracije. Potom pravna zaštita u svim sporazumima vezanim uz migracija te postupci i programi u koje je uključena Evropska unija kako bi se uvelo usavršavanje za ljudska prava, dakle u treće zemlje vezano uz migracije, kontrole na granicama te podrška partnerima u upravljanju migracijama i situacijama u kojima se nalaze te druga djelovanja i postupanja. To je ishod samita u Valeti koji se održao u studenom prošle godine. Tu se naznačava važnost zaštite ljudskih prava migranata i u planu djelovanja koji je usvojen na tom sastanku na vrhu nalazi se čitav niz preuzetih obaveza u tom smislu. Tu je pojednostavljivanje pristupa E, pravosuđu, dakle zaštita svjedoka za e, ljude kojima, kojima prijeti neka prijetnja, potom psihološka pomoć za izbjeglice, tražitelje azila i migrante. Te suradnja sa zemljama severno od Sahara i subsaharskim zemljama dakle u skladu sa protokol, sa, sa konvencijom iz Ženeve te protokolima koji su kasnije doneseni. Ovo je potom uključeno u suradnju na bilateralnoj razini, kao što je to slučaj Afrike. Tu je stvoren, tu je osnovana jedna zaklada, jedan fond za sredstva i govorilo se jutros o djelovanju na području Zapadnog Balkana. Vidjeli smo što se poduzima dakle, u južnom susjedstvu, naročito u zemljama koje se nalaze u neposrednom susjedstvu Sirije. Tu je važno poduprijeti njihove napore kada je riječ o prihvatu i brizi o sirijskim izbjeglicama. ali i drugima koji dolaze iz tog područja. Osim ovih specifičnih programa koji postoje, tu smo uključili i program za demokraciju i ljudska prava, to se integrira u e, širenje, dakle, programa suradnje koji se razvijaju u fond Lavaleta, u Madad fond, e, to se integrira u postojeće programe koji se razvijaju sa ključnim partnerima kao što su Međunarodna organizacija Crvenog križa, te drugi fokusirani programi sa Crvenim križom. Imamo program prava migranata kojim se promovira ljudska prava u ciljenim zemljama, dakle Libanon, Maroko. Potom gledamo kako se upravlja migrantskim koridorima. Tu surađujemo sa nacionalnim vlastima, međutim i sa organizacijama civilnog društva u tim zemljama kako bismo poduprli, kako bismo pomogli žrtvama trgovine ljudima. Tu dodatna dimenzija to su aktivnosti zajedničke vanjske i obrambene politike. To su operacije koje vidimo e, poput e, EUNAVMEDA u zemlju gdje se vodi računa o tome da je operacija u skladu sa međunarodnim standardima humanitarnog prava, naročito u kontekstu migracije i koncepta zabrane protjerivanja. Potom su tu pitanja ravnopravnosti spolova, to je integrirano u glavnom sjedištu naše misije, kako bismo bili spremni dati konstantno, savjetovanje te organizirati koordinirana osposobljavanja za personal koji, odnosno osoblje koje sudjeluje u tim programima. Kao što znate, radimo i na, nadalje kroz vis, dijalog na visokoj razini za migracije, te kroz programe suradnje. sam bio u Afganistanu, Pakistanu, Bangladešu, jugoistočnoj Aziji. Radi se sa međunarodnim partnerima kako bismo se pozabavili dakle, sa osnovnim razlozima ovih eh, migratornih tokova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 temeljna prava, dakle ljudi u rizičnim skupinama. Um, migrants, refugees. Ljudi koji su postali migranti, dakle, ili izbjeglice, bilo da traže bolju budućnost ili iz drugih razloga. U njihovim zemljama porijekla se poduzima dakle, djelovanje, ali i u tranzitnim područjima gdje surađujemo sa različitim zemljama tranzita. Tu gledamo kako se mogu poboljšati uvjeti za borbu protiv trgovine ljudima i krimčarenje Dakle, to je riječ o prelasku granica određenih skupina, prije svega se bavimo najranjivijim skupinama, dakle maloljetnicima, sa ili bez obitelji, žene, starije osobe ili druge ranjive skupine. Some of the countries, particularly those neighboring uh, Syria to je naročito koncentrirano na zemlje poput Jordana, Libanona i Turska, dakle u neposrednom e, sirijskom susjedstvu. Poseban se napor ulaže u moguću integraciju izbjeglica u tim zemljama. To mislimo prije svega na mogućnosti rada, zaštitu djece, dakle zdravstvenu skrb, slična pitanja. Tu je u tijeku dijalog kojim razmatramo dalje mogućnosti kako bismo olakšali dakle velik, velik obim posla koji je već odrađen u ovim zemljama kako bismo pronašli nove načine upravljanja tokovima koji će se nastaviti sve dok nasilje je u razlog postanka ovih tokova, dok se to ne riješi. From with... Kao što znate iz prethodnih rasprava, komisija i vijeće također razmatraju mogućnost uvođenja novog inovativnog pristupa, boljeg upravljanja zakonitim migratornim tokovima, ali to se još uvijek razmatra i to je nešto čemu ćemo, čemu ćemo se morati vratiti. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine Leffler. Euh, je donnerai euh, Sada dajem riječ euh, gospođi Tull. Ona je potpredsjednica, dakle, Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava u Europi. Hvala lijepa. Imamo ograničeno vrijeme, to mi je jasno i zato ću govor ograničiti na pitanja partnerstva između evropske zemlje i trećih zemalja. Riječ je o zajedničkoj brizi, dakle mm, i to je nešto što je jako jasno kada je riječ o vanjskim politikama Europske unije, kada je riječ o pitanjima vezanim uz migraciju što se tiče razvoja partnerstva sa trećim zemljama, moramo zajednički promišljati migratorne tokove sa trećim zemljama. Nema ništa skandalozno u tome, zato što je to u interesu svih zainteresiranih, uključivši i same migrante. Međutim, ono što moramo učiniti je da se osiguramo da svi slijede ova pravila, dakle poštovanje, u smislu poštovanja ljudskih prava. Unatrag deset godina globalni migratorni tokovi, dakle to je nedavno obradila Evropska unija, ne idu u tom pravcu, što više idu sasvim suprotnom pravcu. Kada se ispregovara, dakle, e, sporazum o readmisiji, često su zahtjevi Evropske unije nešto što hrabruje treće zemlje da razviju instrumente i mjere koji koje ne idu na ruku ljudskim, ljudskim pravima, naročito ne onima migranata. To dovodi dakle do protjerivanja, ljudi se šaljuju u pritvor, krše se njihova socijalna prava, čak se kriminalizira dakle nezakonita migracija. Maroko, primjerice, i Tunis su takvi slučajevi. Jednom, nakon što se ljudi pošalju od Europske unije u ove zemlje, velik broj izvješća nevladanih organizacija, ali François Crepeau, on je bio poseban izvjestitelj za ljudska prava, kada je riječ o migrantima pri Ujedinjenim narodima, svi ova izvješća idu u istom pravcu i vrlo jasno nam e, pokazuju da postoji praksa određenih e, trećih zemalja, da je vrlo striktna i to nužno ne pomaže migrantima i ne utječe dakle na vrlo unosano tržište krijumčara ljudi, zapravo događa se nešto sasvim suprotno. Dakle, ono što sada vidimo da jest potreba da se otvore sigurne zakonite rute migracije kako bi se omogućilo ovim ljudima da dođu do Europe na siguran način da ne koriste ove rizične, opasne, skupe alternative. Dakle, dugoročno koliko Europska unija doista želi dati veću važnost zaštiti ljudskih prava u svim svojim dijalozima koji imaju veze sa mobilnošću i migrantima, kao što se nalazi u novom planom, planu djelovanja vezano uz ljudska prava i migracije, što je usvojeno u siječnju ove godine. Dakle, koliko Europska unija doista želi ispuniti taj cilj, onda ono to se mora učiniti je da se iznova promisle metode i sadržaj e, vezano za protjerivanje i sporazume koji se sklapaju. Mi smo protiv sporazuma o protjerivanju. Evropska unija će ih i dalje htjeti potpisivati, htjet će da partneri te potpisuju te sporazume. U ovim okolnostima potreban je čitav niz mjera, zaštitni mehanizam koji se mora početi primjenjivati vezano uz ove prakse, vezano uz metodu. Europski parlament već više godina traži, a to traži nevladine organizacije, moramo se osigurati da postoji potpuna transparentnost u pregovorima između Europske unije i trećih zemalja kako bi se to dogodilo, moramo se osigurati da dođe do konzultacija sa predstavnicima civilnog društva, nevladinim organizacijama. Kada govorimo o sjeveru, zapadu, istoku Mediterana, nije opće važno gdje su. Oni razumiju problem na terenu i oni su najbolje pozicionirani ljudi koji mogu dati savjet kad kada i više nego neka druga tijela koja nemaju te ljude, svoje ljude na terenu. I moramo se konzultirati sa nevladinim organizacijama, sa parlamentarnim skupštinama, to sama čini sasvim razumno kao članovima Europskog parlamenta, međutim, konzultacije nisu ovoliko napredne, svako toliko se to događa i to nije kontinuiran proces parlamentarne skupštine trećih zemalja se također treba konzultirati o ovim pitanjima. Moramo zahtijevati tijekom pregovora i u sporazumima između Europske unije i trećih zemalja da se ovi sporazumi poštuju. Također moramo se osigurati da postoji periodična dakle, evaluacija situacije i ovo ocjenjivanje treba takako biti javno i to je jedini način dakle i ponovno uključiti civilno društvo u sve faze procesa to može jamčiti potpunu transparentnost i demokraciju, mi smo u tome prvaci. Dakle, nadalje što se tiče sadržaja. Gospodin Kogolati je spomenuo neka od ovih pitanja, njega smo čuli ranije jutros. Kad je riječ o trećim zemljama, potrebne su klauzule koje se tiču temeljnih načela. To obuhvaća pravo svake osobe da napusti bilo koju zemlju, to se nalazi u povelje temeljnim ljudskim pravima, također tu je klauzula o suspenziji, kada je riječ o prekidu pregovora, ukoliko je jasno da treća zemlja ne poštuje ljudska prava i temeljna prava i to se tiče i prava migranata. Dakle, oni se isključuju iz razvojne pomoći, ili iz liberalizacije viznog sustava. Tu su također i klauzule uvjetovanosti. One se moraju isključiti, povezati sa preuzetim obavezama, dakle kontrole migratornih tokova. Također potrebno je proširiti sustav liberalizacije viznog režima kada je riječ o slučajevima spajanja obitelji. je isključiti iz zemlje čiji vizni sustavi ne, e, ispunjavaju uvjete minimalne uvjete ja bih rekla da su ovo to pro uvjeti koji bi se trebali poštovati. Europska unija veli da želi zaštititi ljudska prava i trebala bi slijediti dakle sve ove zahtjeve i to bi nam omogućilo dakle, smanjivanje pritiska u trenutnom izbjegličkom kontekstu. Izbjegli bismo također i neke tragedije koje vidimo u nekim zemljama, odnosno regijama. I, i ljudi bi možda prestali napuštati ove zemlje o kojima govorim. Htjela bih da Evropska unija ovo uzme u obzir da slijedi ove smjernice u budućim sporazumima sa trećim zemljama. Kao, vjerojatno ste primijetili da sam govorila općenito i da u svoju analizu nisam uključila neke specifične sporazume koje Evropska unija želi ostvariti s Turskom. Ukoliko pogledate trenutni sporazum i ukoliko pogledate sve ovo što sam navela, onda biste mogli primijetiti da je ovaj sporazum neprihvatljiv zato što ne ispunjava ništa od ovoga što sam navela. Hvala lijepo. Dajem riječ gospodinu François iz ureda EASO. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Hvala vam što ste me pozvali. Mm, naš ravnatelj, gospodin Karan, nije mogao doći, stoga ću ja govoriti u njegovo ime. Dakle, što učiniti? Koji je pravi put za napred? Kakav je pristup eh, koji se temelji na ljudskim pravima u politikama vezanim uz migraciju? Možda bih vam trebao dati neke informacije o tome što radi ured, budući da je još poprilično nov i mal, mali, iako se razvijamo. Ured je uspostavljen 2010. Mm, uz pomoć Europske agencije za azil koja je uspostavljena kako bi se eh, zemljama članicama pomoglo u postupcima azila i kako bi se pomoglo zemljama članicama da ispune svoje međunarodne obveze i pomognu ljudima kojima je ona potrebna. E, radimo na tome da osiguramo razvijenu najboljih praksi i cilje mm, provesti zajednički europski sustav azila kako bismo imali ujednačene politike azila u cijeloj Europi. Osim toga, još jedan od ciljeva je pomoći zemljama koje su pod e, velikim pritiskom kad je riječ o sustavu azila. Neću sada ići u detalje, jedino ću spomenuti još jednu činjenicu. EASO je dobio još jednu ovlast sa člankom 23 izmjenom uredbe i EASO mora prikupljati informacije i podatke te napraviti analizu rizika na razini Europske unije kako bi e, mehanizam za rano djelovanje na razini Europske unije mogao na vrijeme djelovati. E, sjedište na Malti imamo oko stotinu djelatnika. Krajem ove godine ćemo biti vjerojatno 140. Će nas biti 140 i imamo 16 milijuna eura proračuna, ali vjerojatno će e, se taj proračun povećati tokom godine. Dakle, kako mi možemo doprinijeti ovoj raspravi? E, EASO je tu za izgradnju kapaciteta. Najprije unutar Europske unije, a nakon toga i izvan Europske unije i zbog toga je jako važno e, da smo dio, da ste i vi ovdje dio rasprave. E, radimo na razvoju stalne potpore, najprije kroz obuku. Imamo vrlo dombar sustav e, obuke i cilj je obučiti službenike koji rade u prihvatnim centrima i koji rade na postupcima azila. Trenutno imamo 15 interaktivnih modula e, koji se temelji na europskom sustavu za znanje i vještine i koristimo pristup trening trenera. U tri godine smo educirali više od e, pol tisuća sudionika. I to iz europskih, ali i van evropskih zemalja. Ti su moduli, ti se moduli temelje na ljudskim pravima, na e, razvoju. Pripremili smo ih uz pomoć zemalja članica, e, uz pomoć UNHCR-a, nevladinih udruga, Agencije za temeljna prava i tako dalje. Što se tiče sadržaja imamo modul o ljudskim pravima i međunarodnoj zaštiti u Europskoj uniji, zatim modul o, o uključivanju, integraciji, o e, rodnoj e, ravnopravnosti, rodnom identitetu i tako dalje. Isto tako imamo podatke o e, zemljama porijekla. Imamo E, novi portal na kojima imamo 17.000 dokumenata i istovremeno e, upravljamo mrežom ključnih mreža za zemlje poput Afganistan, Sirija i tako dalje. I pripremamo izvješća o ključnim e, zemljama porijekla. Sad smo nedavno napravili izvješće o Somaliji. Osim izgradnje kapaciteta, E, radimo na razmjeni najboljih praksi i pomažemo službenicima koji rade na postupku azila u njihovom svakodnevnom radu. Na primjer imamo praktične alate o razgovoru sa tražiteljima azila, o procjeni godina, o identifikaciji osoba sa posebnim potrebama, o pristupu procedurama, o pronalasku obitelji a zatim razvijamo postupke koji će se primjenjivati u najboljem interesu djeteta. Nešto ću kasnije reći o preseljenju. Te razvijamo alat za, prihvatne, za standarde u prihvatnim centrima. Zatim imamo posebne e, programe za ranjive e, tražitelja azila. To su djeca i to se isto tako odnosi na e, spajanje obitelji te imamo posebne programe za žrtve e, trgovaca ljudima. Imali smo nedavno jedan e, sastanak stručnjaka u Nigeriji i isto tako radimo na podizanju svijesti o THB-u. Zatim pružamo i poseban oblik e, potpore i to posebice E, onim zemljama čiji se prihvatni centri nalaze pod velikim pritiskom. U tom kontekstu EASO može poslati svoje timove koje čine stručnjaci iz različitih zemalja članica. E, imamo već planove s Grčkom koji su krenuli još e, u travnju 2011. E, sa Italijom koje su krenuli 2013. sa Bugarskom od listopada 2013. i u Cipru e, sa Ciprom od lipnja 2014. I naravno od nedavno imamo specifične planove koje se odnose na operacije premještanja iz hotspotova i to uglavnom iz Italije i Grčke. Zatim imamo neke stvari, za, neke stvari radimo u okviru vanjske dimenzije. E, radimo na razvoju strategije za vanjsku dimenziju. Želimo osnažiti te kapacitete u trećim zemljama kako bismo osnažili ljude, pomogli ljudima kojima je to potrebno. Do sada smo se koncentrirali na zemlje Zapadnog Balkana i na zemlje europskog susjedstva. Što mi možemo učiniti? Dakle, to je uvijek ono što sam spomenuo ranije, e, obuka, izgradnja kapaciteta i koristimo metodologije i alate koji su vrlo slični onima koje koristimo e, u pružanju podrške zemljama članicama. EASO ima i svoju ulogu kad je riječ o koordinaciji e, aktivnosti preseljenja. Evo daću vam e, neke primjere naših planova. Dio smo projekta Npa sa Marokom, Tunisom i Jordanom, to je upravo završilo sada u veljači. Zatim krećemo sa jednim programom EPA u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj i to će biti u skladu sa standardima Europske unije i u suradnji sa Frontexom i UNHCR-om. U budućnosti ćemo sudjelovati i u prvom stupu, to je ponovno izgradnja kapaciteta a u, zemljama Sjeverne Afrike. To će pokriti Maronko, Alžir, Egipat i Tunis. I neću sada ići u detalje. U akcijskom planu koji je dogovoren na samitu u Valeti smo također spomenuti, posebice u e, odjeljku koji spominje da moramo provoditi obuku u uskoj suradnji sa UNHCR-om u zemljama porijekla, u tranzitnim zemljama i zemljama odredištima. I zadnji dio moje prezentacije se odnosi na e, izbjegličku krizu i na pokušaj e, rješavanja ove krize. Netko je e, ranije spomenuta, spomenut Europski program za migracije iz 2015. kojim se želi uspostaviti sveobuhvatni pristup za upravljanje migracijama i specifičnije ovaj sustav ovo je odlučeno na dva sastanka vijeća u 2015. kojima su se definirale privremene mjere E, za privremenu zaštitu za Italiju i Grčku. To znači da se hotspotovi moraju organizirati na ključnim mjestima ulaska u Europsku uniju i e, kako se i Italiji i e, Grčkoj se mora pomoći da se nosi sa velikim brojem migranata koji dolaze. Evo, ako mi ostavite još dvije minute, završit ću. Cilj je razmjestiti 160 tisuća osoba. Znam da u ovom trenutku ta brojka izgleda smiješno, jer u ovom trenutku je tek 900 osoba preseljeno. No, s druge strane morate shvatiti da je ovo bio vrlo težak proces, vrlo je to složen postupak, zato što moramo e, imati e, pristanak nadležnih tijela, međunarodnih e, tijela, a moramo imati i te e, izbjeglice koje će prihvatiti taj sustav. A kao što smo rekli e, ranije, njima je najčešće jednostavnije i brže odlučiti da sami krenu umjesto da krenu da e, ovaj sustav profunkcionira. Sada su se stvari počele e, mijenjati zato što su granice zatvorene i dolazi nam sve više tražitelja azila i traži azil. Zato su brojke porasle, ja se nadam da će i broj preseljenih porasti. nešto se spominje brojka od 6000, ne znam da li je to u jedan tjedan ili u jedan mjesec, ali u svakom slučaju daleko smo još od rješenja. I naravno, potrebna nam je podrška zemalja članica. One moraju biti dio tih e, timova. I moraju e, imati mjesta za preseljenje ljudi. U ovom trenutku od od 160 tisuća 700 e, mjesta su države članice, e, na 700 mjesta su se obvezale. Eto, to je e, bilo moje izlaganje. Naravno, ja sam tu da vam odgovorim na pitanja i dam vam više detalja ako vas bilo što zanima. Hvala vam. Sada dajem riječ gospodinu Mazanu Šakuri. On je mm, predstavnik Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava iz Tunisa. Izvolite. Hvala vam. Hvala vam što ste me pozvali da vas izvijestim o situaciji u Tunisu. Mm, Tunis predstavlja vrlo dobar slučaj. To je i zemlja porijekla i transitna zemlja, a ponekad i nekad zemlja odredište. I govorit ću o sve te tri kategorije. Kao prvo, e, U Tunis dolaze ljudi iz subsaharske Afrike, ali i iz zemalja Magreba, mm, Libija, Alžira i Maroka. A odnedavno i sa Bliskog istoka, odnedavno nam, su nam došli e, izbjeglice iz Sirije i iz Palestine. Tunis predstavlja i tranzitnu zemlju prema Europi s obzirom na svoj e, zemljopisni položaj. Tunis je i zemlja odredište i to zbog nekoliko e, razloga. Kao prvo imamo e, razvijen obrazovni sustav koji je bio vrlo privlačan studentima iz subsaharske Afrike i to posebice u sektoru privatnih e, sveučilišta. To je osnaženo tijekom 90 u Tunisu. Evo imam nekoliko statističkih podataka o tome koliko je migranata registrirano u e, Tunisu u 2014. Govorimo o ljudima iz Libije, Alžira i Maroka, njih je 24.333. A kad govorimo o subsaharskoj Africi, tu imamo 7,5 tisuća ljudi 2014. To jest tada smo imali 7,5 tisuća ljudi. E, Tunis kao zemlja odredište predstavlja e, model dobre prakse. 2011. je taj pristup pohvaljen od strane posebnog izvjestitelja UN-a zato što je taj pristup bio fleksibilan i e, uglavnom su izbjeglice stizale iz Libije i to je bilo 2011. Morate imati na umu da južni dio Tunisa ima i plemenske odnose sa Libijcima. Stoga je pristup and 2011. bio vrlo fleksibilan. Imali smo samo jedan izbjeglički kamp u južnom dijelu Tunisa i on je zatvoren 2013. Sada ću vam nešto reći o nacionalnom pravnom okviru u Tunisu. Mislim da je on slab. Tunis je ratificirao Ženevsku konvenciju iz 1951. i protokol iz 1967. Ustav iz Tuniški ustav iz 1914. ne pruža posebnu E, zaštitu migrantima, a odredba iz Ustava o zaštiti temeljnih ljudskih prava se primjenjuju samo na stanovnike Tunisa e, i na državljane Tunisa. U članku 26 u Ustavu stoji e, pravo na politički azil i e, načelo zabrane protjerivanja. No bez obzira na tu odredbu imali smo nekoliko slučajeva u kojima je Tunis e, vratio političke tražitelje azila u Libiji. to je naišlo na velike kritike civilnog društva i parlamentaraca. Nacrt zakona o azilu je u pripremi još od 2012 u suradnji sa UNHCR-om i još uvijek se to čeka, nije nikada usvojen, niti je službeno, eh, niti ga je vlada ikada službeno poslala parlamentu, tako da nije još u principu niti u zakonodavnom eh, programu. A sada bih nešto rekao o radnicima eh, migrantima za koje Tunis predstavlja zemlju odredištem. E, spominjao sam vam ranije studente iz subsaharske Afrike koji su studirali u Tunisu. Nakon što diplomiraju, oni radije ostaju u Tunisu tražeći mogućnosti za rad ili e, čekaju e, mogućnost da prijeđu u Europu. Moramo znati da tuniška administracija i javno mnjenje još uvijek migraciju doživljavaju kao prijetnju bilo zbog nacionalne sigurnosti ali i na nacionalno tržište ali i kao, i kao prijetnju za nacionalno tržište rada u propisu u propisima E, strani radnici bez vještina dakle nekvalificirani nemaju pristup tržištu rada e, i to je problem i zbog toga a zapravo upravo zbog toga što nemamo još nacionalni okvir o azilu nadležna tijela ipak pokazuju određenu razinu tolerancije i zabilježen je jedan mali broj osoba za koje se smatra da udovoljavaju uvjetima za azil od 2011. E, imamo još četiri minute za vas i onda imamo deset minuta za raspravu. Evo krenut ću odmah sa novim planom kojeg smo pripremili u suradnji sa vladom i u suradnji sa ministarstvom za socijalnu skrb i dijalog i nadamo se da će tunis usvojiti konvenciju o radnicima migrantima i članovima njihove obitelji Tunis je u tom smislu načinio nekoliko pozitivnih koraka. 2014. godine u Tunisu je osnovan nacionalni observatorij za migrante, to je recimo jedan pozitivan korak, i to pod e, okriljem Ministarstva socijalnih, e, socijalne skrbi. To je dakle ministarstvo glavni akter u tom observatoriju. Zatim primijetili smo da je pozornost koncentrirana na migrante i na one koji su zakonito ušli i na one koji su nezakonito prešli granicu. A službeno se priznaje samo jedan centar, ali smo kroz naše izvore doznali da u principu imamo 13 um, centara za zadržavanje ilegalnih migranata. Nedavno smo završili sa nacionalnom strategijom o migraciji. Taj je e, dokument razvijen e, e, sa, Međunarodnom organizacijom rada i uz podršku drugih aktera. Nedavno smo u, zapravo u veljači definirali novi plan za unapređenje migracije i e, situacije na tržištu rada ponovno uz pomoć međunarodne organizacije rada i tu smo također imali podršku e, u tom u tom su planu identificirani zakoni koje treba uskladiti i naglašena je predanost da se e, usvoji konvencija o pravima radnika migranata jako e, važne aktivnosti koje mora provesti UNHCR i u okviru izgradnje kapaciteta kako bi se povećalo znanje o ljudskim pravima, e, zatim trening o ljudskim pravima migranata i koje moraju proći sva nadležna tijela, dakle i granična policija, carina e, i tako dalje. Kao i svi službenici koji dolaze u kontakt sa migrantima. Svi oni moraju proći taj e, program edukacije. Eto tu bih stao. Hvala vam i otvoren sam za daljna pitanja i raspravu. Hvala vam. Sada molim gospođu E, gospođu Veržan da preuzme predsjedanje. Ja moram otići. Ona je u principu i odgovorna za pripremu izvještaja na tu temu. Izvolite. je vais faire euh, brièvement une ou deux remarques en tant kratko ću izneti neke komentare kao izvjestiteljica. No, molila bih vas vaše prezentacije u pisanom obliku, jer vidim da ste imali svi tekst, pa bi mi ti tekstovi bili jako korisni. S obzirom da je vrijeme eh, već eh, ističe zapravo e, ono što želim reći je način na koji su e, ljudska prava integrirana u sve politike Europske unije, osobito vanjske politike, je izuzetno bitan. E, ljudska prava je potrebno integrirati, no to treba činiti zemlju po zemlju. U nekim zemljama su ostali neki upitnici, primjerice Eritreja je jedna od njih, Europa Europska unija je glasovala o rezoluciji o Eritreji prošli tjedan. Dosta je to zabrinjavajuće, no mislim da moramo biti malo konkretniji, ali što se tiče općeg načela, da, definitivno. Moramo osigurati da znamo što se točno događa u pojedinim zemljama. Trebamo e, uskladiti naše znanje. Ana Gomez, izvolite. Ja bih e, pitala gospodina Lefa, zašto mislite zašto Europska unija ne slijedi preporuke parlamenta, stručnjaka da se napravi zračni most e, za izbjeglice iz zemlja u kojima su sada koncentrirani kako ih se ne bi više izbjeg, e, izvrgavalo e, kršenjima ljudskih prava koje ti krijumčari impliciraju. Kanada pa čak i Portugal na dan zadnjeg vijeća Portugal je sa EAZom i sa grčkim tijelima organizirao let izravno iz Grčke u Portugal let kojim su dopremljene izbjeglice. Zašto to ne može biti sustav e, koji bismo organizirali na širim, okvirima kako bismo onemogućili krijumčare? Jer naše vlade se zavaravaju ako se pretvaraju da e, s takvim dogovorima kao što je ovaj strašan dogovor koji se priprema sa Turskom, to će samo dati još više prilika za to prljavo poslovanje. Osim toga, željela bih pitati još jednu stvar, gospodin Lefe. Jedno glavno pitanje koje je broje, brojne izbjeglice navelo da dođu u Europu jest e, očaj, jer oni nemaju škole tamo za djecu niti u kampovima e, za koje plaćamo čak, no postoji mjesta gdje nema kampova. Čini se da tu, da to nije povezano, da naši sustavi hitne pomoći nisu povezani i naša dugoročna pomoć. Možete li raditi na tome? I na kraju žela bih samo reći predstavniku EASO ako želite odgovor <laughs> na vaše pitanje, morate ubrzati. Pa, čuli smo da je EASO mm, mala agencija, nedavno osnovana, bez proračuna praktički, jer je proračun isplaćen za nešto drugo. Nadam se da će taj proračun uskoro biti povećan. a ovisi o vijeću, više nego o parlamentu. To sam željela reći. Gospođo Gomez, što je moguće kako bi se ti ljudi e, istirali iz tog teritorija? Jesu li resursi isti kao i za e, preseljenje, e, da li je, odnosno premještanje ću riječ e, izvjestiteljici za migracije treće zemlje. Hvala. Ja zapravo imam pitanje za gospodina Bjanfea. U vašoj prezentaciji spomenuli ste da je AZO ima e, informacije o zemljama porijekla, da e, imate mreže stručnjaka o zemljama porijekla i izvješća o zemljama porijekla. Ja razumijem da većina tih informacija na raspolaganju i na web stranici, no željela bih čuti vaša mišljenja o dva pitanja. Jedno pitanje je vaša kritika sadašnje politike Europske unije u odnosu na treće zemlje, znači ne interno. I drugo, vaši prijedlozi za promjene tih politika Europske unije u odnosu na treće zemlje jer u odnosu na temelju tri vrste informacija koje EASO prikuplja, ja bih pretpostavila da EASO ima jasno razumijevanje toga što se događa na terenu, glavnih uzroka toga i da ste u situaciji ocijeniti učinak europskih politika s tim trećim zemljama, ali i u odnosu na treće zemlje ili učinak nedostatka politika prema tim trećim zemljama. Hvala. Nemamo mikrofon. Euh, deux question. Très bien. Um... Samo nekoliko kratkih napomena o pitanjima koja su spomenuta. U cijelosti se slažem da e, u izradi europskih programa trebamo osigurati da se poštuje ljudska prava. E, no, e, pokušat ću prikazati kako to nastojimo činiti, vraćajući se na temeljno pitanje poticanja zemalja porijekla da one razviju i poštuju prava svojih i građana. Gospođa Tül je rekla da su nevladne organizacije protiv readmisijskih sporazuma. E, čini mi se da je to malo čudan pristup. Readmisijski sporazum nije ništa drugo nego tehnika. Do readmisije dolazi sa ili bez sporazuma. Uglavnom, se, uglavnom ne dolazi do readmisije. Slažem se da trebamo zaštititi temeljno pravo ljudi prema eh, općoj deklaraciji uključujući i pravo da napuste svoju zemlju u kojoj borave. No, eh, ta opća deklaracija ne daje s druge strane pravo da uđu u druge zemlje. Tu postoji određena anomalija. No, mi smatramo da je jedno temeljno pravo pravo na ulazak u svoju vlastitu zemlju i na to da ta vlastita zemlja prema vama dobro postupa. To su, tu su ta temeljna prava. Nemamo sada vremena ulaziti u druga pitanja, ali ja bih želio se osvrnuti na pitanje Ane Gomez o zakonitim migracijskim putevima za premještaj. To je nešto što već je predloženo e, i to na u širim razmjerima osim one jedne pohvalne inicijative Portugala koje je preuzimao ljude iz Grčke. To je nešto što o čemu se sada raspravlja i sa Turskom. Brojni su i drugi elementi i, i cijeli taj paket predstavlja brojne izazove. No jedan element koji je tu dosta prominentan jest e, da se ponude bolje pravne prilike, brojne pravne mogućnosti, a mi smo za to, no u konačnici to ovisi o državama članicama ili o drugim zemljama da trebaju biti spremne otvoriti svoja vrata i primiti te ljude. Nadamo se da ćemo e, doći do toga i da ćemo vidjeti koje su prednosti toga, umjesto ovoga da držimo zatvorena vrata što samo e, promiče nezakonite puteve i uzrokuje patnju i teže s time upravljati. Hvala. Il y a effectivement un droit de quitter, mais pas un droit d'accueil. Dans les... Da, postoji pravo odlaska iz svoje zemlje, ali ne i pravo da vas neka druga zemlja prihvati prema ugovoru. No, kako bismo osigurali da ljudi dostojanstveno žive u svojoj vlastitoj zemlji, postoji određeni broj okolnosti i preduvjeta. Ponekad koristimo dvostruke standarde. poštovanje ljudskih standarda nije na isti način integrirano u svakoj zemlji. Vrlo brzo ću daći dati riječ gospodinu Bjanfeju. The means that we have if tomorrow we receive more means we'll do more and we, we can be involved in other kind of stuff. Ako dobijemo više sredstava, više ćemo učiniti individual applications. That means that the, the political role of EASO is very limited at this moment. to support. Politička uloga EASO je podržati. Možda mi to možemo učiniti, možda možemo i više od toga. dakle, ne znamo točno koja će biti uloga EASO, možda će se povećati. Istina je, mi prikupljamo informacije, imamo ih, analiziramo, no sljedeći korak je vidjeti koji je pristup politike tim informacijama, a u ovom trenutku su to ne radi, no možda ćemo jednog dana dobiti mandat i odraditi i taj korak koji će više biti usmjeren na politike i možda ćemo se baviti i načinom rješavanja tih zahtjeva u Europi. Hvala. Gospođa Euh, ni questionné, euh, mais mon voisin. Sur... Euh, ja nemam, e, mislim da nije bilo pitanja izravno upućenih meni, ali što se tiče readmisijskih sporazuma, to je nešto što izuzetno zabrinjava. Jer radi se o metodi koju tu dovodimo u pitanje. Zapravo Europska unija kada želi provoditi svoje politike povratka koristeći sporazume sa zemljama u kojima prava nisu zamčena, to je izuzetno značajan element i mi smo protiv toga. Nismo ponosni na Europsku uniju kada vidimo što se događa u drugim zemljama teškoće sa migracijskim politikama u smislu osiguranja granica, primjerice, a i e, e, izvan Europske unije te granice moraju biti sigurne. No, one zemlje s kojima potpisujemo readmisijske ugovore, mi zapravo tražimo da ne dopuste njihovim državljanima da odu negdje drugdje. Ono što trebamo jest osigurati da te zemlje poštuju ljudska prava, a onda na njima prepuštamo e, e, da nama pomognu upravljati europskim politikama. To je kao Poncije Pilat koji pere ruke. E, Europska unija doista treba stati i biti na visini svog zadatka. Je li i vi želite reagirati? Thank you. Uh, this would give me an opportunity just to highlight... Uh... Ovo mi daje priliku da naglasim jednu završnu točku. uh, tuniska tijela E, rade na, ako postoji vojne operacije u Libiji, ja ću vam dati neke podatke koje sam dobio nhcr a i Libije. Postoji 2,2 milijuna migranata u Libiji. 36 tisuća političkih tražitelja azila registrirano je u Libiji. Polovica su Sirici. Imajući na umu vrlo krhku demokraciju u Tunisu, vrlo lošu ekonomsku situaciju, vrlo lošu sigurnosnu situaciju na granici sa Alžirom i Libijom. Mislim da moramo biti racionalni i moramo uzeti u obzir da postoji potreba za konstruktivnom dijalogom sa Europskom unijom. Hvala.